Ja, liebe... Uvaženi kolege, ne, ne, same kolegice, ja ne vidim ni jednog kolegu, čini mi se. Ali dobro, evo, pa onda mogu krenuti riječima uvažene kolegice, gospođa Tomc, katol gospođa Bereš su ovdje, da, ali muškaraca nigdje, dakle tri kolegice su našle svoj put, to nas onako jedan prilično pregledan broj, ali nadamo se da će nam se pridružiti i pokoji muškarac. Pa prvo želim pitati ima netko neki prigovor na dnevni red e, u predočenom obliku. Ako ne, usvaja se. Točka druga dnevnog reda, najave predsjedatelja. Prvo odluka koordinatora od 7. ove godine. Prije smo govorili o prioritizaciji dosjeja, zatim smo razmijenili mišljenje i većina koordinatora rekla je e, koji su prioriteti političkih klubova, pa nismo došli do bilo kakve odluke o prioritetima, te smo rekli da ćemo se nastaviti baviti svim dosjejima. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira na a Raspravili smo o suradnji između odbora za sektorske specifične programe. E, odlučeno je da se neće davati mišljenje na međuizvješće za odbora za proračun, za MFF, ali da će Ekon biti uključen u cijeli proces višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se osigurala koherentnost između eventualne predloga rezolucije i svih ostalih dosjea u kojima je uključen Ekon. Što se tiče daljnjih E, imenovanja, znači imenovanja za središnju banku, e, primjena na znanje, vremenski raspored za imenovanje nadzornog odbora, zatim e, što se tiče nacrta kalendara za naše sastanke, sjećan do travanj 2019. Glasali smo već o rezultatu odluke koordinatora 29.8. Eh, na sastancima koordinatorima bavilo se i zaslanstvima u drugoj polovici 2018. Što se tiče zaslanstva u Sjedinjene države, raspravili smo o raspodjeli mjesta i nacrtu programa. Nije bilo komentara na nacrt programa, pa je odlučeno ne davati dalje mjesto koje ECR e nije popunio i nije e, se za njega odlučio. Izaslanstvo u Kinu, tu smo raspravljali o preliminarnom nacrtu programa. Koordinatori su pozvani da daju e, prijedloge na nacrt programa. Najkasnije početkom 29. tjedna isto i za izaslanstvo koje će ići u Italiju. Sastanak e, koordinatora krajem e, srpnja raspravljao je i područje ekonomskog upravljanja, economic governance, posebice mandati e, EFSI-a i koordinatori se dogovorili za ta dva mjesta kako će se raditi dalje, a zatim sastanak sa predstavnicima nacionalnih parlamenta, još jednom potvrđeno 8. i 9.10. i na posljedku za Grčku raspravljalo se o Grčkoj i odlučilo uključiti pitanje ojačanog nadzora e, programa sljedećih sastanaka oba koordinatora i e FAVG. E, I na kraju nadzor delegiranih akata i provedbenih mjera E, neće se održati sastanak ekona 8.10. koji je bio tom posvećen. E, što se tiče e, peticije, odnosno podnesaka, koordinatori su bili pozvani da sve razne predstavke iznesu najkasnije do početka 29. tjedna, a podrazno sastanak koordinatora raspravio je o tome i odlučio na sastanak sljedećeg sastanka uključiti e, završnu odluku e, istrage ombudsmana 1697 2016 ANA. E. I na kraju sada smo završili s ovime. Točka treća dnevnog reda, nacrt izvješća o učinku i smanjenju učinka određenih plastičnih proizvoda na okoliš. E, e, glavni odbor je Envi. Ovdje je gospođa Kapel inače koja će nam nešto kratko reći, ali Ekon će morati glasati o svom mišljenju već 24. ovog mjeseca e, zbog vrlo knape rasporeda vodećeg odbora, odgovornog odbora. Dakle, prvo šest minutno izvješće izvjestiteljice, gospođa Kapel, izvolite. Hvala predsjedatelj. Dakle, smanjenje učinka određenih e, plastičnih proizvoda na okoliš, tako se zove mišljenje, je važna tema jer 500 e, tona završi godišnje e, u moru i plastika je sve više prijetnja biosustavima, ljudskom zdravlju, turizmu, ribarstvu i moreplovstvu i također 20 najvećih e, zagađivača su upravo zemlje e, u brzom razvoju Kina, Indonezija, Filipini i tako dalje, ali i Sjedinjene države također i više od 80% otpada iz mora dolazi upravo od tih 20 zemalja E, od kojih srećom među prvih 20 nije nijedna članica Europske unije. Znači, moramo izbjegavati, e, moramo za to globalni pristup i mjere na razini G7, G20, OECD-a, UN globalskog partnerstva za e, zagađenje mora, te također u okviru održivog razvoja. A drugi zaključak e, treba nam i jačanje kružnog gospodarstva diljem i to također diljem svijeta, također e, kvote za plastični otpad koji bi trebalo smanjiti na 30%. E, Sjedinjene države su daleko iznad toga, a za 2025. E, 50% i do 2025. sa 75% e, kako bi se došlo do e, u dogledno vrijeme do smanjenja od 80%. Takav je predlog i objavljen u nacrtu. Tom je prihodila i studija koja je identificirala glavne zagađivače, znači posebice E, plastične boce, štapići za uha, e, plaćeni pribor, slamke i tako dalje. E, te također ribolovni alati koji su koji zajedno sačinjavaju 70% otpada u moru plastičnog podrijetla. I također posebice se želi smanjiti do 2030. za pola jednokratni e, plastični proizvodi za što će se tražiti i veći veće sudjelovanje proizvođača, također e, da e, se vraća sve što se uhvati u moru te vrste na obalu i tako dalje. Komisija do 2030. će Uh, uštediti time 2,6 milijuna tona CO2 ekvivalenta i također poduzeća će imati 2 milijarde troškova poštivanja ovog propisa. A e, to će i potrošači e, osjetiti, e, ali će jedno financijski 6,5 milijardi manje troška za to imati. Također nemamo niti informacija o troškovama provedbe proširene odgovornosti proizvođača koju sada nameće novo zakonodavstvo. Treći zaključak je primjena načela razmjernosti i proporcionalnosti. Dakle, proporcionalnost kod zabrane jednokratne plastike za većinu poduzeća e, od njih 50 e, tisuća trebati će određeno vrijeme za razvoj i uvođenje novih proizvoda, a za to e, smatram da trebamo e, postupno uvesti ovo zakonodavstvo i dati određeno prelazno razdoblje, a također nema ni ocjene učinka e, što se toga tiče, a što se tiče norm, normizacije utvrđivanja standardi, standarda za biološku razgradnju u moru, tu je također potrebno više učiniti, također i više sredstava za istraživanje razvoja inovacije u okviru obzora 2020 250 milijuna eura određeno je za ovu strategiju za plastiku i još stotinjak milijuna nakon toga i to će trebati uključiti i financijski okvir 2021. E, do 2027. A, a također prema proračunima to neće e, utjecati loše na konkurentnost, nego će stvoriti lokalna radna mjesta i posebice je važno još i jačati osviještenost ljudi za recikliranje, razdvajanje otpada i izbjegavanje otpada. E, tu, je, tu postoji najveći potencijal, tu su potrebne mjere poticaja, kao na primjer e, automatizirani sustavi prikupljanja ili e, naplaćivanje kaucija ili tako dalje. Tu su u izvješću izneseni odgovarajući prijedlozi za to i rado ćemo sa radom e, sa izvjestiteljima u sjeni konkretizirati to još, uključiti i prijedloge i konkretizirati do sljedećeg sastanka. Hvala. Hvala izvjestiteljici. EPP, dvije minute, gospođa Tomc. Hvala na riječi, hvala prije svega gospođi Kapel na njezinom e, doprinosu. Pred nama je također još jedna tema koja donosi nove izazove za našu industriju. Osim tih novih izazova postoji mogućnost da Europa na ovom području ponovno preuzme vodeću ulogu i to posebice zaštiti okoliša i u industriji. I naravno svakako jasno je da se ovo ovaj je pravi trenutak, da se o tome razgovaramo i da djelujemo. Direktiva o postupanju s nekim plastičnim proizvodima svakako je dobra za okoliš i dobra je također i za budućnost. Ali svejedno treba znati da područje onečišćenja okolišta plastičnom ambalažom je područje koje je vrlo kompleksno i vrlo široko i zato, ga treba, zato treba na tom području djelovati sustavno kao i kod na strani proizvođača kao i strani potrošača i podupirem kao i moj klub također E, podupire zabranu plastične ambalaže za jednokratnu upotrebu, ali mislimo također da je Potrebno je industriji dati odgovarajuće vrijeme za prilagodbu, posebice za ambalažu koja se koristi za prehranu i hranu. Dakle, svi želimo da e, e, takva ambalaža bude dostupna svima E, koji e, ambalažiraju hranu i da ne predstavljaju pretjerano opterećenje za potrošače, ali još prirodna vlakna ne daju takve mogućnosti e, kakve bi potrošači željeli i treba zato davati određeno vrijeme za to, a razvoj u tom području interesuje svih i onih koji nude proizvode, koji su ograničeni ovom direktivom, ali svakako i oni treba imati vrijeme za odgovarajuću prilagodbu. Pa još jedno područje koje želim spomenuti, a to je osvještanje i obrazovanje i edukacija. Trebamo ići i dalje od granice Europske unije. Gospođa Kapel već je rekla da velika većina, odnosno većina otpadaka uspravo nastaje izvan Europske unije. Upravo je zato jako važno da naš glas i naš ugled e, prolazi naše granice i također važno je da naši predstavnici u drugim svjetskim organizacijama daju sve od sebe da jačaju to svijest e, o odgovarajućem postupanju s okolišem diljem svijeta. Potrebno je obrazovati i mlade i objažno kako s njime postupamo. I na kraju još jednom želim reći da se zauzimamo za ukidanje jednokratne plastične ambalaže, ali da moramo pogledati širi aspekte i proizvođačima svakako dati mogućnost i vrijeme da se stignu tome prilagoditi. Hvala.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 Hvala predsjedniče, hvala gospođo Kapel. Izvjestiteljica eh, je dala odličnu sažetak izvješća koje je iznijela sa određenim vrijednostima i mišljenjima koje dijelim u velikoj mjeri i svakako eh, zahvaljujemo na svom radu za na amandmanima koje je također iznijela i unijela i prihvatila. Naravno, neosporno je da je ovo važan problem eh, koji povezuje e, ekonomske i e, okolišne aspekte i zapravo upravo važno je da mi damo naše mišljenje sa gospodarske perspektive i da nađemo odgovarajuća rješenja za taj važan problem zagađenja naših e, mora i plaža plastičnim otpadima, otpadom. Ne bih sada točno ulazio u ispravne napomene gospođe Kapel, da je problem svakako e, problem koji ide puno dalje od granice same Europske unije i e, posebice da e, u okviru međunarodne suradnje treba tražiti održivo rješenje. Svakako nije to lako, to je teško postići tu napretke jer interesi raznih velikih zagađivača vjerojatno su sasvim drugačiji onih u dobrostojećim zemljim članicama, ali Europska unija isto doprinosi zagađenju i zapravo je važno da i mi razmišljamo o tome što mi unutar Europske unije možemo učiniti kako bismo naš doprinos zagađenju uspjeli smanjiti na na minimalnu mjeru. Mislim da je komisija već sama dala dobar prijedlog, ali ipak postoje tu još neke slabosti koje će trebati ispraviti, a o kojima treba govoriti u našem radu sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima e, drugih klubova. Pa bih se sada e, ovdje fokusirao u ovom trenutku samo na ovu proširenu odgovornost proizvođača koji mislim da je problematičan iz dva razloga. Jedan razlog je da proširena odgovornost proizvođača očigledno e, nije rješenje jer zagađenje plastikom je fenomen koji se zapravo odnosi na ponašanje potrošača i zapravo ne, nije toliko fer prebaciti to na, potroš, na proizvođače. Naravno, troškovi će pasti na potrošače, ali sve to samo nije po sebi dovoljno kako bi se opravdalo da se proizvođače same optereti. Ako je... ako nema dokaza da će većim troškovima potrošači promijeniti svoje e, ponašanje. Onda nismo postigli cilj. A drugi aspekt ovog proširenog odgovornosti proizvođača je da živimo u otvorenom e, tržištu gdje e, proizvodi se i uvoze sa jednokratnom plastikom u Europskoj uniji. Sad je pitanje kako će tu biti konkurentnost i ravnopravnost konkurencije između domaćih proizvoda u EU uniji u takvih proizvoda, i onih e, koji proizvode e, izvan Europske unije koji ne podliježu europskim zakonima i ne podliježu ovoj proširenoj odgovornosti. Tako da ćemo mi onda recimo e, opteretiti i troškovima i odgovornošću naše proizvođače pa će konzumenti onda možda preći na još lošije uvozne proizvode i time samo naštetiti konkurentnosti proizvođačima i radnim mjestima, a bez učinka na okoliš. To mislim da je deficit e, predloga komisije, možda komisija bi mogla to detaljnije pojasniti, ali u ovom trenutku još uvijek nisam uvjeren i veselim se raspravi o ovoj e, problematici sa drugim kolegama izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala. Zalde, e, kolegica Vjenik. Dragi eh, predsjedatelju, draga gospođo Kapel, evo eh, ja želim reći nešto i nadopuniti ono što kažu naše kolege u Envi. U posljednjih godina eh, postalo je jasno kako plastika negativno utječe na okoliš, a odgovornost ne leži isključivo na E, samo proizvođačima e, ili potrošačima. Odgovornost je na svima nama. Zato se treba dati sveobuhvatni odgovor kako bi rezultati bili učinkoviti. E, slažem se da moramo smanjiti potrošnju određene plastike na, za jednokratnu uporabu. Međutim, to se ne može napraviti preko noći. Samo ako se proizvod može zamijeniti dobrom eh, alternativom koja je bolja za okoliš može do toga doći. Znanstvenici puno rade na tome da nađu biorazgradive alternativne proizvode. Očekujući da do toga dođe, vrlo je važno da se jednokratna plastika eh, eh, može reciklirati. Kako bi se ispravno koristila moramo davati i e, e, odgovarajuće poticaje za to, a plastična industrija daje i mnoge ekonomske pogodnosti. Podržavam ono što je rekla gospođa Kapel jer se daje fleksibilnost državama članicama da primjenjuje regionalne politike shodno njihovim regijama. Međutim, moramo također djelovati uniformno kako bismo bili učinkoviti te kako bi unutarnje tržište dobro funkcioniralo. E, dragi kolege, mislim da možemo na taj način rješavati pitanja plastičnih e, proizvoda. Hvala. E, pitanje je E, kolegica, želite li kolegica jedna iz je ovdje, ali ne znam želi li govoriti ili ne, jer se nitko drugi nije javio, ne znam. Ako želite, izvolite. Da, da, da. Oprostite, nisam e, već e, se ovo koncentrirala, već sam gledala na mišljenje sljedećoj temi, dakle, u budućnosti Europe. A, još uvijek smo na plastičnom o proizvodima, plastičnim otpadima. Oprostite. Dobro, izgleda niko za guje, pa pitam hoćemo li uopće davati slobodno javljanje za riječ. Izgleda da niko nije zainteresiran. Nakon ne, dobro je. dobro. Kao što rekao, žene sada vode 6 sa 2 e, prema muškarcima. Dobro. Izvjestiteljica ponovno ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedniče, zahvaljujem. E, Zahvaljujem dakle izvjestiteljima u sjeni. Mislim da smo sadržajno blizu, imamo isti pristup problemima, nema ovo je globalni problem e, i tu se slažemo koji treba globalno rješavati, EU treba preuzeti vodstvo u tom pogledu, svakako treba nam mjere na razinama e, na razini zemalja članica, harmonizirane mjere na razini Europske unije, a i na europskoj razini i svakako E, proširena odgovornost proizvođača je također vrlo važna stvar i mislim da ćemo to intenzivno pogledati u e, okviru naših sastanaka i dati odgovarajući prijedlog o tome kako mislimo da bi ova proširena odgovornost e, proizvođača trebala izgledati. Rok za amandmane, vjerujem da je kratak, nažalost samo do 6.9 i kao što je rekao predsjedatelj, 24. se već glasa, znači i naš postupak će biti vrlo kratak, moramo se prilagoditi kratkim rokovima. Čim dobijem e, amandmane, odmah ćemo to pokušati inkorporirati, tako kako bismo do 24. sve riješili. I već sada zahvaljujem što ste prihvatili ovakav kratki rok u napredak dakle, i zahvaljujem u napred na dobroj suradnji. Pa hvala evo još jedna napomena. Do amandmani do 20 i četvrtog e, e, još, još jedna stvar e, je, a to je da amandmani trebaju biti na engleskom. I oprostite, krivo sam ponovio, rekao sam do 24. ne, kao što izvjestiteljica rekla do 6. amandmani. A sada sljedeća točka dnevnog reda, stanje rasprave o budućnosti Europe. Ovdje također imamo nacrt e, mišljenja. E, glavni odgovor ovdje je odbor AFKO koji sa svoje strane će glasati na sastanku AFKO 21.11. izvjestiteljica. E, za Ekon je kolegica Maletić za EPP. Izvolite, pet minuta. Hvala lijepa. U ovom mišljenju pozdravljam pristup koji je predstavljen na plenarnoj raspravi na kojoj su bili e, o budućnosti Europe gdje su bili šefovi država i vlada. I to je zapravo mogućnost da se još jednom naglasi koliko je važno podržati završetak procesa koji su započeti neki među njima već davno. Primjerice proces dovršavanja bankovne unije te jednaki pristup prema državama članicama, sudjelovanje u bankovnoj uniji, dovršavanje unije tržišta kapitala i e, proces završavanja ekonomske i monetarne unije, rada na jedinstvenoj valuti te usklađivanja fiskalnih politika i politika vezana za tržište rada u Europskoj uniji. Također važan je i zaštitni mehanizam kao što je to potvrdilo Europsko vijeće. Osim ovih procesa, svo vrijeme imamo na umu da ulaganja i odgovorne fiskalne politike predstavljaju stup za ostvarivanje održivog gospodarskog rasta. U prijedlogu mišljenja spominjem i budući program Invest EU koje više nego li pozdravljam s obzirom da je on nastavak EFSU-a i e, treba se više usmjeriti na riskantnije proizvode, na inovacije i e, podršku starta poduzećima. E, to je vrlo važno. U sadašnjoj je financijskom razdoblju se radilo o pilot projektu, a e, podrška za velik broj država članica je u velikoj mjeri prekoračila planirani proračun. Taj novi program treba podržati, a u novom VFO moramo napraviti poveznicu s europskim semestrom i sa provedbom specifičnih preporuka po zemljama za države članice. U ovom mišljenju smatram da također trebamo naglasiti važnost stvaranja zajedničkog područja za PDV. I na tome se radi već više od 25 godina i sada je zaista vrlo važno da se to dovrši za poduzeća, da se smanje prijevare vezane za PDV i na taj način treba ojačati jedinstveno tržište i ojačati dakle prekograničnu trgovinu. Moram reći da me pomalo iznenadilo u izvješću avko o budućnosti Europe e, to što u e, velikom broju točaka se oni bave temama koje su e, u nadležnosti odbora Ekon. Morali bismo strogo pristupiti tome i striktnije toga prožavati. Mi na Ekonu bismo trebali o tome raspravljati, a ne bismo sve to trebali prepustiti odboru AFKO. Hvala. Hvala. E, nema podnama Mavridesa, pa prvom špereš, izvolite. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom prijedlogu mišljenja. Kostas Mavrides zamolio me da uzmem riječ u njegovo ime. Ispričava se što nije mogao doći na sastanak. On je zapravo htio dati više primjedbi među inim da pristup našeg odbora koji dakle podržava rad odbora AFKO da se mi dakle trebamo baviti kvantitativnim aspektima pitanja ove tematike dok se kvalitativni aspekti, naročito uzimanje u obzir socijalnih pokazatelja, da su oni dakle izuzetno važni što se tiče pojedinačnih točaka želi nadopuniti ono što je rekla izvjestiteljica. Po pitanju bankovne unije, drago mu je da je e, sigurnost e, nešto čemu se govori kad se radi o pitanju fondova, a fonda, ali e, smatra e, da je čudno da se ne govori o jamstvu za pologe, e, jer se radi o nečemu što je vrlo važno kad je u pitanju bankovna unija. Nadalje što se tiče programa strukturnih reformi, vlasništvo i formuliranje specifičnih preporaka po zemljama, e, da su to dakle aspekti koje bi trebalo razraditi, naročito e, uzimanje u obzir ekološke tranzicije te razrađivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata prilikom razvoja društva. Pitanje e, europskog stupa socijalnih prava trebalo bi se također uklopiti u mišljenje našeg odbora. Također smatra da po pitanju ekonomskih i socijalnih divergencija unutar područja. E, treba uvelike razraditi ta pitanja i tu treba uzeti u obzir kvalitativne aspekte. A što se pak tiče kohezijskih fondova, vezano za ekonomsko upravljanje u europskom semestru, da bi to išlo e, protiv e, samih aspekata kohezijskih fondova. To je eto bilo ovako telegrafski prikaz onoga što kolega smatra. Naravno, ova tematika e, prelazi e, čisto ekonomsku tematiku, a u predizbornom razdoblju svatko će se trebati pozicionirati i e, znati kakvu viziju ima ekonomske i monetarne unije kao i općenito Europske unije. E, kao takve i dakle te ideje e, prenositi tijekom izborne kampanje. Hvala kolegici Beres. Konili e, za Alde. Ne, gospodin Luke, tri minute. Umjesto toga, izvolite. Hvala lijepa. Izvjestelj u sjeni kluba zastupnika ECR, gospodin Zele, ispričava se što nije mogao doći na ovaj sastanak. Pročitat ću njegovu izjavu na tu temu. Gospodin zahvaljuje izvjestiteljici Ivani Maletić. Slaže se s time da među inima Unija tržišta kapitala se mora nadopuniti nekim reformama na razini europodručja koje se treba pozdraviti. Istovremeno, gospodin Zele, smatra da e, mišljenje treba bolje odražiti heterogeno mišljenja po ovom pitanju. <clears throat> Naime, mnogi se zalažu za dalju federalizaciju Unije, dok e, se, e, su mnogi protiv toga. A isto <clears throat> tako među onima koji e, nisu za federalizaciju, neki žele da EU unija prestane postojati ili pak je žele napustiti. Dakle, trebate uzeti u obzir ova mišljenja koja su često oprečna. Gospodin Zele e, je razočaran što se riječ kohezija ne spominje niti jedan jedini puta. Istovremeno traži se konvergencija fiskalnih, ekonomskih politika kao i politika vezana za tržište rada. E, treba e, također reći da se ne spominje životni standard u državama članicama Europske unije. Još e, se treba osvrnuti i na produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Velik broj država i dalje nemaju euro, a mnoge neće ga nikada niti imati. Dakle, mora se razmisliti o toj budućnosti, ne smiju se države i dalje dijeliti u različite kategorije što bi stvaralo Europu druge brzine. Gospodin Zile e, također želi za kraj reći da se raduje konstruktivnoj suradnji. Hvala gospodinu Lukeu za Alde. Još jednom um, nitko za, za nitko pa ponovno guje gospođa Lopez izvolite Bermeha. Hvala lijepa. Ovo izvješće AFKA i mišljenje koje daje ovaj odbor trebaju biti na visini, na visini onih izazova s kojima se moramo nositi. Jer ovdje se radi o našoj budućnosti. Nastavimo li jednostavno govoriti da je rješenje za sve naše probleme više Europe, jednostavno ćemo zaboraviti ono što se stvarno događa u Europi. Zaboravit ćemo cjelovit pristup. Moramo e, pogledati opći pristup koji ovdje vidimo i e, velike promjene koje se e, daju vezano primjerice za vlastita sredstva. Ovdje ovaj prijedlog ne ide dovoljno daleko jer se ne razumiju potrebe europskih građana. Trebamo se usmjeriti više na socijalne aspekte u Europi. Nisu nam potrebne samo izjave. E, moramo više djelovati i stati iza onoga što govorimo a proračun se treba usmjeriti u velikoj mjeri na tamo gdje je to potrebno sa socijalnog stanovišta. E, dobro je govoriti o uniji tržišta kapitala primjerice, ali ne trebamo bilo kakvu uniju tržišta kapitala ili pak bilo kakvu bankovnu uniju pod svaku cijenu. Moramo dakle pokušati produbiti i proširiti uniju ali istovremeno moramo sagledati i koje poteškoće, koje manjkovesti postoje sada već u europodručju. I dalje ćemo u budućnosti imati zbog tih manjkavosti e, mnoge probleme. A isto tako moramo e, sagledati i to kako je e, došlo do asimetrije zbog financijske krize u Europi. Ne mogu jednostavno tek tako reći da je jačane ekonomske i monetarne unije samo po sobi dobra ideja, ako e, se ne sagleda prije toga kako to izgleda u sadašnjem obliku i kakvu štetu to eventualno nanosi. Moramo dakle pridonijeti na koristan način našim građanima. Stoga je potrebno postavljati prava pitanja i stare rješenja su također dio naših problema. Moramo ići s novim rješenjima. Hvala. Pitanje FDD-u. Gospodine Mono, želite riječ? Ne. Za NF također nitko jednako nije ovdje. Pa e, Pitam, želi li još netko se javiti za riječ? Dakle, u okviru ruke ja spontano za riječ, ali nitko ne želi riječ, očigledno. Pa onda, evo, pitam, e, e želite li, gospođo Matić još e, završnu napomenu? Ako da, izvolite. Puno hvala. Želim zahvaliti svim kolegama na doprinosu u ovoj raspravi. Moram reći da zbog toga što e, nema nam je tekst e, prostorno ograničen, e, nisam mogla napisati više. Nadam se da ćemo putem avantmana moći to nadopuniti jer oni će biti važan dio ovog mišljenja. Rekla sam još reći da nismo dovoljno govorili ni o Edisu, niti o stupu i socijalnoj uniji, niti o ekonomskoj i socijalnoj divergenciji, o koheziji i konvergenciji i tako dalje. To su dakle sve stvari e, kojima ćemo se moći pozabaviti i dodati u sljedećih nekoliko tjedana. Moram reći da sam i članica odbora Regi u kojem se puno bavimo aspektom kohezije i to je razlog zašto u ovom času nisam specifično govorila o tome. Hvala. Evo još kratko s moje strane. Rok za amandmane 12.9. E, rasprava 5. 11. glasanje u Eknu, također 5.11. A onda Možemo preći na petu točku dnevnog reda, zajednički sustav PDV-a u odnosu na razdoblje primjene mehanizma prenosa porezne obveze u odnosu na isporuke određene robe usluga podložnih prijevari, Tem primjene mehanizma brze reakcije na prijevare u vezi s PDV-om. Pa danas ćemo krenuti sa raspravom nacrta izvješća i naše izvjestitelje za EPP Sirpa Pjetkajnen koji nije s nama danas. Pa evo, prije nego što pročitam njegovu izjavu, e, da oprostite, ona je, ona je, Dakle, prije nego što pročitam njezinu izjavu o ovom e, e, kratko da kažem, obzirom da je ovo nekontroverzan prijedlog, nacrt izvješća dostavljen je 17. 7. E, rok je inače 10 radnih dana od dostave za prigovore, a obzirom na ljetnu stanku bio je produžen na srijedu 6. rujna do kraja radnog dana. Nakon toga biti će podnesen um, za prvu plenarku u listopadu. A sada e, izjava gospođe Sirpe Pjetkajnen. A glasi ovako. Drage kolege, u, um, e, vidjeli ste e, Eh, ovaj prijedlog. A na ovu temu, a prijedlog je da se produži mogućnost za države članice da primjenjuju mehanizam eh, prebacivanja eh, troškova po pitanju PDV-a prema članku 199a direktive o PDV-u kao i mehanizam za brvu reakciju za slučaj masovne prijevare. Te su se mjere pokazale korisnima za države članice kao ciljane i privremene mjere. 31. prosinca ove godine trebale bi isteći. A, ako se produže do 30. lipnja 2022. godine, omogućilo bi se državama članicama da se koriste tim učinkovitim alatima i to na brz način jer to omogućuje i za slučaj velikih prijevara kojeg bi došlo nenadano da se s njima e, učinkovito nosi. S obzirom da se e, smatra da tako što ne bi imalo negativne implikacije za proračun Europske unije, ne bi trebalo i izazvati zabrinutost. Politički ovo je nekontroverzno pitanje, e, pa Stoga predlažem da ovdje slijedimo pojednostavljeni postupak kojim bi se poštovala i činjenica da naš odbor ima ograničeno vrijeme i resurse u, do kraja ovog mandata. Ovim nas dakle gospođa, tome nas obavješta gospođa Pjeti Kajnen i e, dakle zahvaljuje na suradnji i pozornosti. Sada dajem riječ našim izvjestiteljima u sjeni. Ne vidim nikoga iz redova SID-a, pa ću javiti vanšu Beres. Hvala. Tibor se ispričava jer nije mogao doći i on e, velikom većinom dijeli mišljenje kolegice Sirpe Pjetikajnen. Radi se o vrlo stručnom prijedlogu i e, bez obzira na e, mišljenje koje mi imamo o ovom mehanizmu prijenosa porezne obveze, sve dok nemamo konačan sustav PDV-a. Prijedlog komisije da one zemlje koje se time koriste da se bori protiv prijevare, izbjegavanja plaćanja PDV-a, dakle da ga oni koriste i da ga se produži do sredine 2022. godine. Našem se klubu zastupnika to čini prihvatljivim te se nećemo protiviti da se brzim postupkom ovaj prijedlog komisije usvoji. E, svejedno, želim naglasiti da naš klub smatra da je vrlo važno da se konačno razradi i usvoji sustav PDV-a jer to je nešto na čemu smo puno radili kao jedno od ključnih pitanja ovog u ovom parlamentarnom sazivu. Hvala lijepa Pervanš u ime SIDEA. a sada je na e, popisu bila Kay Swinburne iz e, kluba ECR. Međutim, nema nikoga iz tog kluba sada. Ne, evo, e, tu je Terry hvala lijepa. Ja ću govoriti u ime gospodina Kornjeja koji je izvjestitelj u sjeni po ovom e, On zahvaljuje izvjestiteljici gospođi Pitikajnen. Alde će dati konkretne prijedloge kako bi e, kao klub zastupnika dao nove i inovativne prijedloge. Već se predugo govori o uniji tržišta kapitala. U sljedećih nekoliko tjedana će gospodin Kornije sa zadovoljstvom surađivati i raditi na ovom zasijevu sa izvjestiteljicom. Hvala Live, gledam zeleno, ne, izvjestitelj smjeni nije tu, netko za zamjenu, ne, i za goje isto. FDD pitam, gospodine Mano, želite li? Ne za NF također nema nikoga, pa u tom slučaju pitam e, želi još netko se sad javiti za raspravu, ali ne. Pa vas onda izvještavam da, kao što je već rečeno, 6. rujna istječe rok za e, amandmane i prva e, listopadska plenarka je rok konačni i tamo ćemo posljednji put raspraviti o tome. A sada prelazimo na točku šest E, ali e, prema indikativnom e, vremenskom okviru to je trebalo biti tek u četiri, ali kao što smo rekli to je bio prijedlog vremenskog okvira, ali u ovom trenutku ne vidim ni izvjestitelja, ni um, izvjestitelja u sjeni, pa onda ništa, prekidam do četiri, vidimo se u četiri.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 Um, Dragi kolege, evo kao što smo se dogovorili, 16 sati možemo nastaviti sa današnjim sastankom odbora za gospodarska i monetarna pitanja. Počinjemo sada sa razmatranjem šeste točke dnevnog reda, a to je objavljivanje podataka o održim ulaganjima i rizicima za održivost, razmatranje nacrta izvješća, Odbori koji izdaju mišljenje su MPLMV i FAM. Naš izvjestitelj Paul Dang Paul izvoli. Hvala gospodine predsjedatelju. Kada smo započeli rad u ovom sazivu, o tome sam upravo razgovarao sa koordinatorom, iznesen je prijedlog Unije tržišta kapitala, ali nije bilo rasprave o održivosti. I sada imamo izmjenu u komisiji. Mislim da je tome parlament igrao i svoju ulogu i također je i iznio neke izmjene zakonodavstva, ali isto tako je vršio pritisak na komisiju, na ostale institucije da se počnu time baviti. Zapravo je Europski parlament usvojio izvješće na vlastitu inicijativu o održivosti financiranja još uvijek ipak na vrijeme, jer ovaj prijedlog o kojem razgovaramo danas e, se već razmatrao prilikom predstavljanja izvješća na vlastitu inicijativu i tom prilikom je Europski parlament odlučio da želi imati obvezan okvir za due diligence, čime se vodi e, računa o u npr i također i o smjernicama OECD-a za odgovornost institucionalnih ulagača. I zapravo zakonodavstvo koje je komisija predstavila u sklopu akcijskog plana je bilo više usmjereno na otkrivanje podataka, a zapravo se htjelo staviti naglasak na dužnost ulagača da vode računa ne samo o financijskim čimbenicima, nego i o čimbenicima druge prirode, dakle onome što možemo opisati pojmom due diligence, dakle dubinska analiza. I znamo kako to funkcionira i mislim da bi ulagači trebali to obavezno provoditi ako žele uzeti u obzir i financijski učinak čimbenika koji pridonose održivosti i nefinancijske učinke tih čimbenika. Dakle, možemo reći da Europski parlament traži promjenu mentaliteta ulagača. Dakle, ne može se sve vrtjeti oko novca, nego treba uzeti u obzir i druge elemente i to na dulji rok. Nadalje, dakle, to je sama srž izvješća i to je sažeto i u amandmanu broj 30, odnosno da se objavljivanje podataka ili dubinska analiza ne smije ograničiti samo na ulaganja sa ciljanim održivim učinkom, nego se treba odnositi na čitavo vrijeme trajanja ulaganja ili financijskog proizvoda, bio on ciljan ili, ili ne. Dakle, to je jedan dio prijedloga komisije kojim se obuhvaća dubinska analiza, ali nije riječ samo o zelenim ulaganjima, nego se to mora odnositi na sva ulaganja. I naravno, treće, kao što svi znamo, postoji jedan važan kanal eh, putem kojeg eh, novac odlazi u ulaganja, a to je sektor fondova, dakle to nisu to mirovinski fondovi, nisu to osiguranja, nego i banke. i također se u to uzela u obzir održivosti što pozdravljamo jer banke su vrlo osjetljive na rizike koji se odnose na održivost, no kao što već i znamo iz paketa iz banke da održivost treba biti važno pitanje i da ne smijemo razlikovati između mirovinskih fondova i ostalih s jedne strane i banaka s druge strane. Stoga želim eh, time obuhvatiti i sektor bankarstva i to je i izneseno u amandmanu broj 13. Zatim, kao što i stoji u izvješću na vlastitu inicijativu, ako želimo promijeniti mentalitet eh, ulagača, to je doista izuzetno važno, ali isto tako treba eh, djelovati onako kako se i govori. Dakle, E, treba razmotriti također e, i e, pitanje direktora i uprava i to je rješeno amandmanom broj 33 kojim se predlaže da se plaće direktora i uprava temelje i na drugim čimbenicima, dakle i društvenim i gospodarskim i tako dalje i elementima koji se odnose na zaštitu okoliša. Dakle, nije riječ samo o ekološkim aspektima ekonomije, nego i o socijalnim čimbenicima, recimo o kršenju ljudskih prava ili otimanju zemljišta. Dakle, nije to nužno standardizirano za sada, ali treba o tome voditi računa i naravno upravljanje, odnosno ekonomsko upravljanje, što znači izbjegavanje poreza. I na kraju u Jopu smo imali raspravu o delegiranim aktima ono što sam upamtio iz te rasprave jest da se nije htjelo uključiti delegirane akte u IOP, niti parlament, niti vijeće nisu bili na to spremni. Tako da mislim da to nije vrlo produktivan pristup i želimo to uvrstiti u raspravu o ovom prijedlogu. Dakle, umjesto delegiranih akata nasali smo uključiti zahtjeve za održivost izravno u direktivu E, u skladu sa raspravama koje smo već prije vodili u parlamentu. Evo mislim e, da sam time naglasio glavne izmjene u odnosu na predlog komisije i bilo bi mi drago da se rad na ovome predmetu završi što prije kako bismo to mogli dovršiti do kraja ovoga saziva. Hvala. Umjesto Sirpe Pjetikajnen, izvjestiteljice u Sjeni, riječ ima kolegica Maletić. Hvala. Evo ja ću samo pročitati izjavu kolege. Dakle, zahvaljuje izvjestitelju na radu na nacrtu izvješća. Danas raspravljamo o prvom zakonodavnom prijedlogu o održivom financijskom paketu i Drago mi je što su preuzete preporuke Europskog parlamenta iz izvješća na vlastitu inicijativu koja je usvojena u svibnju. Održivo financiranje je doista ključna inicijativa kojom se ublažavaju rizici u vezi sa okolišem i sa društvom pojedinih ulaganja, tako da se u vezi s time moramo pobrinuti da kapital bude usmjeren u ulaganja koje imaju i zaštitne mehanizme. Dakle, objavljivanje podataka o rizicima za održivost je u tom smislu pohvalna inicijativa i treba također podići svijest o ekološkim e, pitanjima na financijskim tržištima i to je sve e, očitije jer ako se to ne riješi to može ugroziti financijsku održivost e, objavljivanjem rizika i time što ćemo se pobrinuti da sudionici na tržištu vode o tome računa prilikom odlučivanja možemo obeshrabriti također e, poduzimanje rizika bez odgovarajuće zaštite. Dakle, e, ulagači moraju shvatiti koje rizike preuzimaju. Dakle, ovdje je objavljivanje podataka doista ključno kako bi ulagači raspolagali usporedivim e, i pouzdanim podacima o učinku neodrživosti i rizicima koje e, podrazumijevaju takva ulaganja. Dakle, zahtjevi u vezi sa objavljivanjem uz ulagače moraju se obratiti također i e, svim poduzećima raznih veličina i svim ulagačima. Dakle, objavljivanje rizika je smisleno jedino ako su te informacije usporedive i relevantne. Prijedlog o održivom financijskom paketu je nužan kako bismo e, pomakli financijske tokove u smjeru prijelaza na ekonomiju sa niskim emisijama ugljika i kako bismo se pobrinuli da osiguramo naše mirovine i primanja i također da naša dugoročna ulaganja budu usmjerena u infrastrukturu koja se prilagođava i promjeni klimatskih uvjeta. Također i e, ulaganja trebaju biti u skladu sa veličinom organizacije i sa e, veličinom uključenih rizika i time treba izbjeći također i dodatna administrativna opterećenja, naročito na terete malih i srednjih poduzeća. Treba poduzeti pragmatične korake kako e, te mjere ne bi bile drastični rezdovi, nego bi se uredno uvele i Dalje se veselim e, suradnji sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala Ivana. Sandor Lunsu ima ime cera umjesto kolege Kamala. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala izvjestitelju da ja ovdje zamjenjujem Seda koji se ispričava zbog osutnosti i raduje se budućem radu na ovom predmetu. Evo pročitaću njegovu izjavu. Naravno, na početku zahvaljujem vama izvjestitelju. Kada je riječ e, o ulaganju i to na održiv i odgovoran način, Drago mi je što vidim da je industrija ostvarila značajan napredak e, po pitanju ulaganja koja e, su sve odgovornija i vidimo da se to događa i u Europi i na čitavom svijetu, što vrijedi pozdraviti. Nacrt izvješća uspostavio ravnotežu između promicanja održivih ulaganja, ali izbjegavanja jednog e, pristupa koji bi e, se odnosio na sve. Dakle, krajnji ulagači mogu, zahvaljujući tome, donijeti informiranje e, odluke i također razmotriti razne mogućnosti ulaganja na tržištu i pri tome treba imati na umu i različitost e, poduzeća koja sudjeluju u ovom zakonodavnom prijedlogu od mirovinskih fondova, malih fondova rizičnog kapitala i tako dalje. Dakle, s obzirom na to trebamo omogućiti fleksibilnost u provedbi, a ujedno dati investitorima e, pristup potrebnim informacijama za dubinsku analizu. Osim toga, Sajed Kamal pozdravlja to što je gospodin Tang e, uzeo u obzir i održivost koja se odnosi uglavnom na e, faktore u vezi sa okolišem i Također, gospodin Kamal smatra da treba uvrstiti također elemente društvene odgovornosti i održivosti i proširiti to i na e, čimbenike društvene održivosti i to također ulazi u pojam opće održivosti. On tu misli recimo na siromaštvo i također na e, štetne prakse ulagača. Dakle, mislim da se možemo složiti da bi to bilo važno dodati. Osim toga, Htio bih da gospodin e, Tang uključi i banke u područje primjene. Mislim da banke trebaju e, obratiti pažnju na socijalne ekološke čimbenike, ali malo smo neskloni to uključiti u ovu zakonodavstvo kao što smo vidjeli iz CRR-a i CRDV-a i također iz rasprava o poduzećima za ulaganje. Vidimo da postoje razlike između kreditnih ustanova i ulagačkih fondova s jedne i s druge strane. Zbog toga imamo i posebna zakonodavstva za to i ECR e se već zbrnjeva zbog jednog jednoobraznog pristupa svima. Dakle, e, treba vidjeti kako do izvjestitelj želi riješiti, naročito kada je riječ o uključivanju banaka. I također želi bismo da ovaj predmet omogući ulagačima donošenje informiranih odluka. Mnogo još toga treba učiniti i dovršiti taksonomiju, ali u svakom slučaju nadamo se da ćemo pomoći izvjestitelju da dođe do konstruktivnog ishoda. Hvala Zander. E, gospođa Libe Virig za Alde. Čini se da je upravo izašla. Dalje, e, gospodin Gigold E, umjesto Molly Scott kato. Da, upravo tako. Evo imam e, moline bilješke koje ću pročitati. Pa jednostavno smo mogli samo očestitati Polu i reći da se slažemo s njime, ali molim me nije baš to točno zamolila, tako da ću pročitati njezine bilješke. Pozdravljamo nastojanje izvjestitelja da ojača potrebu objavljivanja podataka i zahtjeva u vezi s time za sudionike na tržištu Dakle, želimo imati sustav koji će omogućiti sveobuhvatne i relevantne informacije koje će se dati ulagačima, ali isto tako oni koji pružaju usluge investiranja trebaju uzeti u obzir i e, takozvane ESG čimbenike u svojim svakodnevnim odlukama. Kada je riječ o pozitivnim promjenama, izvješće e, donosi mnoge takve na prijedlog komisije i tu izdvijamo naročito uvođenje pojma rizika od e, održivosti, također uvođenje pojma održivog ulaganja. Također pozdravljamo činjenicu da izvješće se nastoji pobrinuti da učinci e, održivosti rizika se uzmu u obzir i među pružateljima takvih usluga. Također, kada je riječ o području primjene prijedloga i e, nedvosmislenom uključivanju banaka i pokušaju da se politike plaća pretura u takve politike koje će aktivno podržavati daljnja ulaganja. bilo bi nam drago na tome dalje raditi sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni izraditi amandmane kojima ćemo ojačati što više ovaj prijedlog kada je riječ o, održivosti. Dakle, uživaju radu na ovome pole. Hvala. Hvala, Matt Cathy za e, ali nije ovdje. Pa ponovno pitam kolegu Manoa, ne, ne želi. je nefisto tako nitko, pa ponovno izvjestitelj još jednom izvolite. Evo, samo kratko, hvala kolegama na tome što su došli, što su pročitali tekstove drugih. Hvala vam na tome cijenim to. Evo, u ovoj fazi rasprave samo mogu reći da se radujem daljnjim konstruktivnim razgovorima. Imali smo dosta bogatu raspravu o ovom izveću već prije. Dakle, to uključuje ne samo održivost u smislu ekologije, nego i društvene odgovornosti i također i pitanje upravljanja. Slažem se sa kolegicom Pjetikajnen da je ovo doista ključna inicijativa i to je ono što nam je potrebno kako bismo promijenili financijski sektor i kako bismo ga natjerali da se pobrine za održivost. To naravno za mene znači i banke, one su važan kanal za sredstva za ulaganje Dakle, s jedne strane imamo odručje e, postupanje prema mirovinskim fondovima a i bankama. S druge strane, naravno, trebamo uvijek razmotriti pitanje proporcionalnosti i razmjernosti. Ne može to biti jednako za sve i zbog toga sam spreman za ovu raspravu i e, htio bih e, da se stavi naglasak na socijalno-ekonomske i ekološke čimbenike no, način na koji ćemo postupati prema svima neće biti isti, niti za sve sudionike, niti za sve proizvode. Evo, hvala predsjedatelju, hvala svima na doprinosima i e, očekujem sa zanimanjem daljnju raspravu. Hvala s moje strane. Još jednom rok za amandman 12. rujna. O 18.10. ćemo raspravljati amandmane, a na ekonu 5.11 na našoj sjednici glasati. Dakle, rešili smo točku šest. obzirom da e, je de Lange i predsjednik Galtieri nisu još ovdje, a oni su za sljedeću točku dnevnog reda. Znaju da trebaju biti u 16.30. E, još jednom oglašavam stanku do 16.30, kako kaže naš indikativni vremenski okvir. Hvala.

Hvala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 Dear colleagues, let's resume our work. Um, moving to point seven. Evo kolege, možemo nastaviti sa točkom sedmog dnevnog reda. A to je, kao što znadete, zajednička rasprava dva legislativna prijedloga takozvanog MPO paketa uredbe o minimalnom pokrivanju gubitaka za neprihodujuće izloženosti i direktivi o serviserima kredita, kupcima kredita i povratu kolaterala. I imamo dva suizvjestitelja. Dakle, ja i de Lange. Pa evo, dobra prilika da sa da evo, svi zajedno raspravimo, jer nismo ni sa suizvjestiteljima izvjestiteljima izvjestiteljima ne imali priliku e, raspraviti. Pa evo imamo jednu vrlo otvorenu prvu razmjenu mišljenja. Su izvjestitelji imaju po osam minuta. Pa evo Ester neka ne izvoli. Hvala i hvala e, svima koji su danas ovdje prisutni jer mislim da je ovo jedna važna rasprava svakako. Dakle, svi znadete, ovo je pitanje koje već i 2015. u komunikaciji komisije o dovršetku bankovne unije se pojavila na dnevnom redu gdje se govorilo o smanjenju rizika i podjeli rizika paralelno, a iste komunikacije, dva preostala pitanja su i dalje aktualna, smanjuju se na smanjenje rizika, odnosno izloženost, jedno je bonitetno, tretman banaka, E, suvremenim rizicama, drugi su e, e, neprihodujuće izloženosti, to, o tome govorimo danas. I Roberto je rekao da se radi o dva prijedloga, uredbi i direktivi. I ja ću se usredotočiti na prvi, imam nekoliko samo napomena drugo. Dakle, što se samo uredbe tiče. Uredba želi uključiti u CRR odredbe koje će E, tražiti redukciju e, imovine banke ukoliko ne prihodujuće izloženosti nisu dobro pokrivene. Dakle, to je temelj, želim čuti mišljenja. Su izvjestitelji su detaljno raspravili mišljenje o ovoj uredbi prije ljeta, ali postoje svejedno još neka pitanja o kojima treba naći zajedničko mišljenje, pa ćemo rado poslušati sve. Pa bih sada vam zapravo htjela dati pregled glavnih stvari o kojima se ovdje radi. Dakle, prvo, udio izloženosti koji treba biti pokriven, treba li to povećati postupno vremenom, znači više prema kraju vremenskog okvira ili linearno. I e, naravno da može, možda je istina da što je duže neki E, kredit e, ne otplaćen, da je manja mogućnost da će na kraju biti otplaćen. A s druge strane, ako vidite da se pojavljuje problem, zašto ne odmah se pozabaviti njime? To bi bilo recimo argument e, za linearni pristup barem. Zašto čekati dok problem akcelerira? A drugo pitanje je treba li razlučiti razloge zašto neki kredit se ne otplaćuje, na primjer kao što kaže komisija, trebali razlučiti one izloženosti koje su već 90 dana nakon um, dospjeća ili oni koji su neprihodujući iz drugih razloga, takozvani. Ja zapravo iskreno ne vidim, odnosno ne vjerujem da se to može tako čisto razlučiti jedno i drugo jer e, također i krediti koji su se ne plaćaju iz drugih razloga na kraju mogu završiti jednako neplaćenima kao onima kojima je prošao spjeće 90 dana. Znači to je još jedna stvar koja se radi. Još jedno nekontroverzno pitanje, ali postoji tu, e takve. Postoji razlika između osiguranih i neosiguranih neprihodujućih izloženosti. Komisija kaže da trebamo njih razlučiti, drugi se slažu, no postoje razlike u mišljenjima o razini ambicije ovdje kod tih dviju skupina e, ne izloženosti. Znači, e, postoji broj godina kada se treba, pa, kada to treba, znači naime e, SSM dvije i pet godine za neosigurane neprihodujuće izloženosti, možda čak i sedam do 12 za osigurane neprihodujuće izloženosti, a tu je pitanje razine sveukupnog pokrića. Znači 100% pokriće u oba slučaja i za osigurane i neosigurane treba li to razlikovati, znači manje za neosigurane, za osigurane i tako dalje. Znači tu imamo ovaj raspon koji je ponuđen između 70 do 100% o kojemu će se raspravljati. Još jedno pitanje je trebali dodatno razlučiti još neke stvari. Na primjer, e, e, tekući, e, tekuća pitanja ili završeno pitanje, znači going concern or gone concern ili razlika između viable ili non-viable forbearance measures. Mislimo da bi recimo u interesu banaka bilo samo da e, ide na viable forbearance measures. Treba li sad to razlikovati, ne znam. Ali za svakom, u svakom slučaju EPP smatra da sustav treba biti fair, da treba razlikovati i ambiciju i brzinu za osigurane i neosigurane um, neprihodujuće izloženosti. Um, mi bismo sada rekli da treba razlikovati samo između ove dvije kategorije. Komisija ima četiri kategorije koje razlikuje i e, mislim ako se uključiti dodatni kriteriji onda može se doći do čak i osam različitih kategorija neprihodujućih izloženosti oni koji su neosigurani gone, concerned going, concerned neosigurani, osigurani, neovisna procjena ili sigurno osigurani i tako dalje. Dakle, pitam se bi li ovako dalje kompliciranje već teškog predloga uopće bilo u našem interesu. Znači, pitanje koliko će se sada varijabli tu uključiti je ono o čemu treba raspraviti. I na kraju područje primjene. predlog komisije da se kaže mi ćemo obuhvatiti samo one izloženosti koje su stvorene, koje su nastale nakon dana predloga E, mislim da je to bio 14. E, ožujka ove godine e, kad je prilog iznesen, a to bi znači da bi sa strane i po strani ostavila ne samo one kredite koji su već sada neprihodujući, nego i one koji postoju sada, a postati će kasnije neprihodujući. I sad ne znamo je li nam uopće to u interesu i ako to nije obuhvaćeno područjem primjene ovoga, onda ćemo se, ovog predloga, onda ćemo se nečime morati pozabaviti time. Mislim, to je problem koji neće tako brzo sam ne, nestati. A što se direktive tiče, vrlo kratko, samo u praksi e, i e, povrat e, ovih loših kredita i kolaterala, naplata kolaterala se mogu napraviti na nekoliko načina E, izvan sudskim nagodbama u nekim zemljama odgo, odgovarajućim uvjetima ili negdje rješenjima koja se temelje na tržištu. E, rado ću poslušati vaše mišljenje o tome, no evo mislim da sam ja potrošila više manje svojih sedam minuta, to su bila ključna pitanja koja su pred nama, pa evo e, veselim se i vašem mišljenju, dragi kolege. Hvala Ester. Um, pa evo, e, ja ću prvo pozdraviti e, pozdrav e, prijedlog komisije koji je u skladu sa akcijskim planom Ekofina, pa i svakako ako i znamo da je E, visoka razina neprihodujućih izloženosti u nekim zemljama i recesija i tako dalje, iako smo sad u području i razdoblju e, oporavka i uz dodatni supervizorni pritisak e, ipak se smanjuje neprihodujuća izloženosti i loše krediti, ali ipak mislimo da bolji regulatorni okvir je svakako koristan i da bi trebalo usvojiti ova dva prijedloga. E, I kao push faktor i kao pull faktor i za odbijanje za privlačenje. I svakako pozdravljam ono što je do sada učinilo austrijsko predsjedništvo i nadam se da ćemo moći slijediti sličan pristup e, u pokušaju da poboljšamo prijedlog komisije kako bi se E, do kraja mandata riješio ovaj, e, do, e, ovaj dosje. A, a pokušat ću odgovoriti na neke stvari koje rekla Ester i nešto o prudential backstopu. A da krenu, krenuši od dva principa koja bi trebala biti u temelju našeg rada i vijeća. Dakle, dva načela. Prvo načelo je ono očigledna razlika i nužno razlikovanje komplementarnost e, prvog stupa i drugog stupa. Dakle, što je prvi stup? Pa ono što je u prvom stupu je e, obvezni zaštitni mehanizam, a backstop, a onaj drugi stup je dodatak koji nadzornik može im nametnuti. To je i sa kapitalom. Imamo obvezni kapital i onda imamo drugi stup nadzorno tijelo, nadzornik može to utvrđivati banku po banku po individualnim e, situacijama. I sad također znadete da imamo i SSM dodatak, dodatak SSM-u ECB-a, to je upravo stup 2 gdje se kaže da će se specificirati očekivanje nadzornika za, za rezerve banaka za neprihodujuće izloženosti prema CRD-u i tu se radi i procjena nužnih zaliha i e, moguće odgovarajuće mjere nadzornika da u slučaju da nakon dijaloga s bankom e, ne smatraju da e, je postupak dovoljno bonitetan. Znači, to radi nadzornik, ide banko po banku, gledaju koji su krediti, koje izloženosti. mogu reći, vi niste dovoljno osigurani, treba e, znači sami računovodstveni standardi nisu dovoljni, nego se tu ide i dalje od računovodstvenih propisa, nego se ide prema bonitetnoj perspektivi. Dakle, to je ta logika, a zbog e, razloga, činjeničnih razloga, da što se tiče većine, da se većina e, loših kredita šalje po pozitivnoj vrijednosti. Znači, vrijednost je rijetko nula, možda je 15%, ali rijetko je nula čak i za loše kredite i zato je sve ispravno kaže da se na 100% ide samo ako se vidi da, ovaj, to, da ova dotična izloženost doista jest procijenjena kao nula. I upravo zato je to nešto što potpada kao mjera pod drugi stup. Tako da mislim da prvo načelo, i slažem se, možemo E, se tome pristupiti na drugačiji način. Možemo imati različite kategorije, različite pristupe, kao što ću objasniti, no prvo načelo koje trebamo slijediti je da treba poštivati razliku između obveznog zaštitnog e, mehanizma backstopa i diskrecionog e, iz stupa 2. Po definiciji stup 1 je uvijek različiti od stupa 2, uvijek je niži, inače uopće ne bi imalo smisla imati stup 2. Dakle, prvo načelo je e, očuvati ovu razliku između prvog stupa koji je obvezan, koji nije po banki, po individualnoj e, karakteristikama zajma banke ili tako dalje, nego je za sve banke isti i onoga što je dodatno iz stupa 2 gdje nadzornik ima diskreciju i gdje e, po svojoj procjeni nakon razgovora s banke ima i obvezu E, tražiti veće zalihe e, ukoliko zalihe koje banka ima i pokriće od strane banke nije dovoljno e, dovoljno iz bonitetnog načela. Znači to je načelo koje treba poštivati, to se može činiti na različite načine naravno. Ja sam već predložio razne pristupe gdje bismo mogli kako bi se moglo um, ispoštovati ovo načelo. Jedan je, na primjer, širi okvir za, uh, za, za, za stvaranje pune zalihe za neosigurani izloženost recimo tri ili četiri godine. Znam naime u nekim zemljama članicama se to raspravlja ili može se zadržati isti broj godina, ali mm, o manji obvezni postotak. No, znači govorim samo o načelu e, koji bi bio isto za sve, a onda po, u svakom individualnom slučaju nadzornik e, u bankovnoj uniji dodaje do 100% e, ono gdje misli da bankovne zalihe nisu dovoljne. Znači, Postoje razni tehnički načini da se e, ispuni ovo načelo i za neosigurane i za osigurane izloženosti. E, kao ne, recimo neovisna evaluacija e, jamstva kolaterala, to je jedna mogućnost. Druga opcija koju neke zemlje članice uzimaju u obzir je da se produlji razdoblje. Još jedna opcija je da se možda ne ide na 100%, nego malo niži postotak. I onda, kao što sam rekao za neosiguranu izloženost e, supervizor odlučuje u individualnim slučajevima koliko do 100%. Znači, postoje različiti načini mogućnosti da se ispoštuje ovaj princip i da postoje razlika znači između stupaja prvog i drugog i veselim se raspravi s vama o tome. No mislim da je teško iznaći pravo, pravi način, ali mislim opcija multipliciranja kategorije je jedna od opcija, ima i drugih mogućnosti opcija. Ono što možemo, to je nešto o čemu možemo raspravljati, no ono što ja ne bih raspravljao je odbiti prihvatiti da stup prvi po definiciji ne može biti isto kao i stup drugi. Drugo načelo je da bismo trebali e, nekako E, uspostaviti e, odnos između dva zahtjeva. Naravno, bonitentne zalihe, ali e, s druge strane moramo izbjeći uvođenje narušavanja ili poticaja E, koji bi gurale tvrtke u nelikvidnost koje mogu preživjeti i ostati na tržištu. Ne bismo baš e, e, si pojačali popularnost među glasačima kada bismo sada tjerali ljude u nelikvidnost. Znači kad bi sve to bilo zaista. Ne, dakle, ako to sve postane obvezujuće, otjerat ćemo tvrtke u u bankrot, a zapravo samo dio duga im je e, ne, neisplativ. Znači, jedan od načina da se to uzme u obzir je da se napravi razlika između going concerna i gone concerna, znači kada e, zajmoprimac je gone concern ili je već going concern, znači je li stvar već rešena ili još uvijek u tijeku. Znači, e, bilo bi glupo e, sa tržišnog gledišta gurati tvrtku u bankrot u takvom slučaju. I znam e, također e, postoje različiti način da se ispošta ovaj princip. Znači, na primjer, distinkcija pojeba metodologiji going concerna i goal concerna. Zatim da se dodaje jedna godina ili više godine. Postoji niz tehničkih načina da se to naprave, ali bar u ovom trenutku preliminarne rasprave mislim da bismo se trebali više fokusirati na cilj, odnosno na načelo, na princip. Izbjeći e, poticaj koji je sasvim neprihvatljiv da se tjera e, male i srednje tvrtke u e, bankrot. Znači, ići na nužno na to da se bankama propisuje odgovarajuće zalihovanje e, i to različito prema stupu 1 i 2. Dakle, evo toliko. Mislim, evo, e, naravno, to je bilo više što se tiče uredbe, što se tiče direktive koja je manje kontroverzna, e, naravno, jačanje protiv zlouporaba, ali svakako, mislim, direktiva će biti još e, pitanje daljnjih rasprava, ali ovo, uredba je ipak najključniji i najosjetljiviji dio. Ali nadam se da ako se držimo ove jedne razine načela, da ćemo imati ovu jednu maržu za kompromis, jedan prostor za postizanje kompromisa i mislim da bismo svi trebali dati sve od sebe da iznađemo zajedničkom mm, mišljenje o tome. Naime, ako ne, ne možemo e, doći do načina da napravimo dobru uredbu, onda bi bilo bolje da ne idemo na uredbu nego da bude loša. Uh, now I wear back my head of chair. Evo, <clears throat> iz uloge izvjestelja prelazim na ulogu predsjedatelja i dajem riječ izvjestelju u sjeni Sanderu Loncu. E, imate dva puta po dvije minute zato što ECR e ima dva izvjestelja u sjeni. Raduje me rasprava o ovoj tematici. Pokazali smo to i u ovih e, posljednjih nekoliko minuta. E, moramo pogledati na što se trebamo sve usmjeriti, a za nas izvjestitelju e, cilj nije da budemo popularni među našim glasačima, među našim biračima, već da cijeli sustav postane sigurniji. To je za naš klub puno bitni od bilo kakve rasprave o načelima. Budimo iskreni, u različitim e, zemljama situacija je drugačija i neke zemlje imaju problema sa nenaplativim e, zajmovima i vidjeli smo da je situacija tu bolja e, u Irskoj gdje se situacija poboljšala. I vidimo dakle da SSM daje specifične zadatke za banke, ali E, odgovornost leži u velikoj mjeri na bankama i na državama članicama. Međutim, slažemo se da mi kao e, zakonodavci možemo pridonijeti rješavanju ovog pitanja. Što memoranduma, govori se o e, smanjenju potrebe za podjelom rizika i odnosno tereta rizika mi jako želimo da takvo što zaživi. E, želimo e, također da je vrlo važno za ovaj prijedlog, kao što je rekla i Ester Delange, da se ovdje ne bavimo već postojećim nenaplativim e, zajmovima kao niti izloženostima koje bi u budućnosti e, mogle postati neprihodujuće. Moramo dakle napraviti što više možemo za financijsku stabilnost. E, ne možemo uvijek gledati samo na, moramo gledati na jaku, daleku budućnost, ali neki imaju sada puno problema. Dakle, moramo se baviti kako pitanjima mogućnosti, ali i sadašnjim e, zaštitnim mehanizmima. Razumijem neke e, logiku iza određenih prijedloga, ali pitam se ne bismo li trebali povećati godišnje povećanje kod osiguranih izloženosti. Jer na, citiram, nakon čitavog niza godina eh, nije bilo uspješno primjenjivati određene kredite, ne bi li se trebalo dakle eh, primijeniti taj pristup. Eh, to su dakle uvodne primjedbe, ali sada u nešto višem političkom tonu. Mi smo svi svjesni činjenice da je ovo vrlo osjetljiva i sporna tematika i zato bi trebalo e, zaista izvršiti e, pritisak e, kako bismo imali dobre kompromise. Ne gledam samo ovdje na izvjestitelje, već i na izvjestitelje u sjeni. E, za nas je vrlo važno da se sveobuhvatnici i smanjenja rizika ovdje ne zanemari i zato zaista želimo jako upozoriti na to da se ovaj prijedlog nema smije oslabjeti. Apsolutno je važno da ovo dobro riješimo. U svakom slučaju rado ću surađivati sa izvjestiteljima i drugim izvjestiteljima u sjeni. Hvala lijepa. A sada Bent Luke. Hvala. Ja bih se fokusirao na ovaj drugi postupak za NPL-ove ne, prihodne izloženosti neprihodujuće izloženosti. Također kako bi se trebalo napočeti kolateral i tako dalje. Ja sam ovdje načelno mišljenja i pristupa istoka i komisija E, koje je predložilo ovo i mislim da je ispravno pokušati uspostaviti bolje tržište za loše kredite u kojemu će se harmonizirati minimalnim standardima koji će se zacrtati i postići recimo bolje prekogranično poslovanje tvrtki, dotičnih tvrtki. Dakle, u tom smislu potpunosti podupirem e, smjer e, u kojem ide ovaj prijedlog, ali e, želim reći da postoje tu i neke zabrinutosti s moje strane, na primjer, e, trebamo uzeti u obzir i to da područje loših kredita koji se ovdje odnose jest ograničen jer radi se o kreditima koji daju kreditne institucije a, a ili a druge kreditni odnosi su isključeni ovdje, na primjer ne radi se o kreditima e, e, koji se kupuju od banke ili koji dolaze od nebankovnih institucija. Znači, pitanje je sada kako je ovdje mm, situacija sa jednakim uvjetima za sve. I znači, ako mi sada donosimo mjere za jedan ograničeni segment jednog šireg e, tržišta, možda će to dovesti do narušenja e, tržišnog natjecanja. To je nešto što treba pažljivo promotriti kako ne bi došli do situacije koja bi narušila e, poslovanje na tržištu ili utjecaja na tržište na takav e, način ili tržišno natjecanje te trebamo ići naravno na bolje vrednovanje neprihodojućih izloženosti kao što je i glavni cilj e, inicijative komisije. E, u ovom trenutku mislim da neću dalje ulaziti u to, naime ovo je sada jedno zanimljivi trenutak koji je sada pred nama, rasprava o mjerama komisije i njihovim učincima na tržište loših kredita ali još možda kao jedna konačna napomena za inicijativu komisije e, recimo mogućnosti poboljšavanja izvansudskih nagodbi ili naplata. Tu sam možda skeptičan je li to e, pristup koji će donijeti puno uspjeha jer radi se o tome da e, van mjere, izvan sudske mjere se mogu koristiti samo onda i koriste se samo onda kada je e, zapravo uopće cijela stvar sporna između, kredit, e, između davatelja kredita i e, uzimatelja kredita. Znači, i tu postoji opasnost da sad tu stvaramo jednu drugu razinu sudskog spora. S jedne strane, redovni standardni postupak za naplatu kolaterala kod lošeg kredita, a s druge strane vansudski postupak koji onda, e, onda ponovno može biti sudski osporeni gdje onda e, pozajmitelj ima određena prava isto tako i e, dužnik ima prava. Znači ne bi li bilo bolje umjesto toga iznaći mjere kako ubrzati sam sudski postupak, a ne ići na van sudske mogućnosti. Dakle, evo veselim se daljnjoj raspravi sa izvjestiteljima i izvjestiteljima u Sijeni Hvala. Thank you very much. Najljepša hvala. Ramon Tremosa u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala. Za početak zahvaljujem i izvjestiteljima Ester Delange i Robertu Gualteriju i njihovim suradnicima na radu na ovoj tematici. Pozdravljam i prijedlog komisije. Također e, mogu mi reći, mogu reći da mi je drago jer je problem E, zahvaljujući mnogim reformama u posljednjim godinama u različitim državama članicama se smanjio broj e, nenaplativih e, zajmova, naročito dakle na jugu Europe gdje je ovaj problem zaista jako bio prisutan. Vidjeli smo također da je to dovelo do kontroverze jer je Europska središnja banka napisala nekoliko izvješća gdje se kaže da zbog nenaplativih e, zajmova u nekim državama juga Europe banke nisu dovoljno posuđivale za gospodarstvo. Dakle, različite nacionalne središnje banke su pak tvrdile u svojim izvješćima suprotnog od onoga što je govorila Europska središnja banka. No, prije nego što vam kažem što mislim o ovom izvješću, podsjetio bih vas na dan kada je Mario Draghi bio u parlamentu na odboru Ekon u studenom prošle godine. Ja sam ga pitao kako je došlo do tih nenaplativih zajmova. Pitao sam ga. Mislim da je to nedostatak primjene eura, naročito e, vezano za direktive o plaćanjima koja je bila uzrok toga u mnogim zemljama. A Mario Dragi odgovor da se u potpunosti slaže sa mnom jer su velike multinacionalne tvrtke E, ne plaćale malim i srednjim poduzećima od 2007. 8. i 9. i nisu plaćale male i srednja poduzeća. U tom smislu će klub zastupnika liberala uložiti neke amandmane kakve do takve situacije ne bi ponovno došlo u budućnosti. Dakle, da se ne bi dogodilo da u slučaju neke nove financijske krize multinacionalne tvrtke ne plate mala i srednja poduzeća. Mi smo naravno također i mišljenja da nam je potrebno da e, vidimo kakva je situacija, moramo imati nekakve odredbe i vidimo što se događa ako se nešto ne može naplatiti. Potrebna je usklađenost različitih zakonodavstva pojedinih država članica, ali moramo biti svjesni činjenice da na jugu Europe, u Italiji, Španjolskoj ili Francuskoj situacija drugačija. Postoji koncentracija bankovnog sektora gdje nekolicina banaka ima velik dio tržišta, dok je na sjeveru Europe model drugačiji, po mom mišljenju bolji gdje e, postoje velike banke koji su istovremeno e, veliki svjetski igrači, ali ima i jako puno na stotine štedionica. U e, Čuo sam među mnogima da zahvaljujući toj velikoj mreži štedionica kada su e, velike banke, neke od velikih banaka imale e, e, krizu zbog toksičnih kredita, dakle da su takve štedionice zapravo spasile mnogu situaciju i mnoge dakle i mnoga radna mjesta. Dakle, moramo uzeti u obzir da u Europi imamo različite bankovne sustave i da mi e, u Europi dijelim mišljenje e, kolege Gualtierija, dakle da, da ali moramo naći neko rješenje i usklađenost. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje. Pozivam dva velika gluba zastupnika da rade što je bolje moguće kako bismo dobili dobar kompromis, veliki konsenzus postigli i kako bismo dakle imali e, propise zahvaljujući kojima ako ponovno dođe do krize nenaplativih zajmova, kriza neće biti tako velika. Hvala Ramone, sada Sven Gigold ima riječ. Hvala. E, mi E, dakle, Ernest Urtasun i ja smo izvjestitelji u sjeni, dakle obojica. I e, e, najprije ću govoriti o samoj uredbi. Jasno je da u određenom smislu komisija ima postepeni pristup što je na neki način zapravo oprezno i zato se time ne zadire u naj e, problematični aspekt starih nenaplativih zajmova. Osobno mislim da je to problematično zato što znači da pristup starim nenaplativim zajmovima se ne prepušta samo središnjoj banci u europodručju. Drugim riječima tu oko toga nema zakonodavstva i dakle nacionalne banke, središnje banke moraju o tome odlučivati. Naš klub e, se e, ne voli to. E, vi ste nam dragi predsjednik i puno ste radili o tome. Na tome, ali ovdje sada imamo priliku da demokracija donese zakon o tome. Ne učinimo li to, bit će to problematično. Postoji i srednji put gdje se može reći da po pitanju definicija se približimo Europskoj središnjoj banci koja uključuje veći dio nenaplativih zajmova iako se što se tiče starijih E, kategorija e, više približava drugom stupu. Iako Europska središnja banka e, nema sasvim jasan pristup ovim osjetljivoj temi, ipak će to biti važno. Moramo gledati kako će biti rasprava među nama. Komisija, vidim, nije slijedila mišljenje Europske bankovne tijela i nije specificiralo koje se zajmove treba smatrati novim zajmovima i to je nešto što bismo mi mogli popraviti. Treba također primijetiti da dodatni pritisak za smanjenje razine nenaplativih e, zajmova bilo da to napravi Europska središnja banka ili nadležno tijelo, dakle da sadašnje portfelje može zapravo gurnuti u ruke mm, sive bankarske zone koje zapravo se postavlja problematična pitanja vezano za cijenu tih zajmova. A e, od 18 od 20 država bi mogle zapravo imati tu loše banke. E, Enri je spominjao da njihova banka želi rješenje i da treba tražiti europsko rješenje. E, međutim, Andreja nikada nije u potpunosti mogao objasniti e, kako da jednostavno e, tu e, pasivu e, se nekako prebaci na europsku razinu. Jako nam je žao također da je kad se radilo o finalizaciji Bazela 3 da su se banke koristili pristupom internog rejtinga koje i dalje na E, ne naplativu aktivu i dalje primjenjuje nultu stopu rizika, što e, nije u redu. Smatramo da je dobro da se na ovu temu izradi europskoj propis te da u Europi imamo bolje tržište koje je dio bankovne unije. Međutim, sam prijedlog, samom prijedlogu nedostaju jaka pravila za zaštitu potrošača, a minimalni kriteriji koji se ovdje biraju iz našeg stanovišta e, nedovoljno naglašavaju da kada se potrošaču daje zajam da ulazite zapravo i u socijalne odnose međusobnih obveza. Iako se vi s time ne slažete, gospodine Luke, e, ja vjerujem da kao što i nalaže kršćanska socijalna etika da taj ugovor nije samo financijski ugovor, već i obveza među različitim akterima. Dakle, vašem klijentu ne možete nešto prodati, a da mu se pritom ne objasni da sutra on možda više neće biti klijent lokalne španjolske banke, već hedge fonda koji ima sjedište negdje sasvim drugdje. Te stvari moraju biti jasne. Vjerujem stoga da se ovim pitanjem treba pozabaviti. Želimo da tržište bude više europsko i da bolje funkcionira, ali želimo i veći stupanj zaštite potrošača. Potrošač treba svjesno moći izabrati hoće li se u budućnosti dakle e, složiti s mogućnosti da se njegov zajam proda ili to ne želi. Dakle, potrošač, e, odnosno klijent mora to točno znati i u krajnjoj liniji možda mora platiti drugačiju cijenu ako ne želi da se njegov zajam preproda. Hvala. Dimitrios Papadimulis. Hvala. Danas se bavimo jednim e, prijedlogom, dakle i uredbom i direktivom. Što se tiče veličine problema prema podacima Europske središnje banke nenaplativi zajmovi predstavljaju više od trilijuna eura. Oni su dakle problematični i dovode u pitanje e, dobro funkcioniranje bankovnog sustava e, u slučaju buduće krize u bankama. A također to je sve vezano i za onaj čuveni EDIS. Dakle, po pitanju trećeg stupa nije zapravo došlo do bitnog napretka tu moram reći da je odgovoran i Europski parlament. Ja ovdje predstavljam klub zastupnika GUNGL i moram reći da od Ester Lange, izvjestiteljice na tu temu, već mjesecima nisam ništa čuo o Edisu. Mi, dakle, kao Europski parlament, moramo uložiti nužne napore kako bismo raspravljala ovim pitanjima kako bismo našli kompromisna rješenja i postigli da na europskoj razini dođe do usklađenosti kako bismo imali dakle zajednička pravila. Molim malo Potrebna su nam dakle pravila kojima ćemo zaštititi potrošače. Moramo vidjeti na koji način e, možemo izraditi taj čuveni zaštitni mehanizam. I moramo imati jedan dodatni stup kojim će upravljati vrlo jasna grupa pravila i koju će napraviti SSM. Vjerujem da ako to ne uspijemo učiniti, te ako stvari ostanu u sadašnjem stanju i da se ovom tematikom e, počne ponovno baviti u sljedećem parlamentarnom sazivu, da će to biti veliki problem. Mislim da ono što najprije treba napraviti jest da rizik svedemo na nulu, a tek tada možemo početi govoriti o tome da bismo rizik trebali podijeliti. Na tim se dvijema stvarima treba raditi paralelno. Budemo li učinkovito radili na tim pitanjima ublažavanja rizika, bit će to najbolji način da se e, izradi europski sustav jamstva bankovnih uloga da se pripremimo za buduće krize, budući da se krize periodički pojavljuju. Želimo li dakle da mala i srednja poduzeća dobivaju kredite, da e, osobe koji po prvi puta kupuju stanove i kuće dobiju kredite ili pak da starta poduzeća mogu doći do kredita, Moramo izraditi pravila oko kojih ćemo se dogovoriti i koje će omogućiti da se smanji ta ogromna količina nenaplativih zajmova. Dopustite mi sada da e, izrazim razliku u mišljenju u odnosu na gospodina Lukea. Naime, van sudska nagodba bi po mom mišljenju bila korisna. Vrlo često pravosudni sustavi ne mogu sami rješavati ova pitanja zato što imaju prevelik broj predmeta kome se moraju baviti, pa se dakle ta pitanja ne rješavaju. I zaključno mogu reći da se radi o temi gdje sa izvjestiteljima i s izvjestiteljima u sjeni može razgovarati jako mnogo i dubinski. Čekam sa zanimanjem sve prijedloge koje će doći, a s naše strane mi ćemo vam pomoći u rješavanju ovih pitanja. Hvala sada Marko Vali. Hvala. Kao i kolega Papadimulis, ja bih e, htio skrenuti ovu raspravu u pravcu pitanja raspodjele rizika. Budući da je izvjestiteljica u ime EPP-a naznačila da postoji potreba smanjenja rizika, ali budući da je izvjestiteljica i za osiguranje štednih pologa, treba uskladiti pristup kako bismo išli u istom pravcu i kako bismo bili također i dosljedni samima sebi. A naravno, osim se povezuje također i bankovni rizik za e, likvidne vrijednosnice i tu ćemo imati također e, i e, prvu procjenu SSM-a, ali trebamo otići i korak dalje od toga jer u slučaju financijske krize ove e, likvidne vrijednostnice koje donose daleko veće iznose u odnosu na MPO, naročito za neke ključne banke, Dakle, u tom slučaju trebalo bi izbjeći velike probleme koje se ipak e, sa današnjeg gledišta čine nevjerojatnima jer smo ipak u povoljnijem položaju, ali ipak u slučaju financijske krize vidjeli smo kako ti vrijednosni papiri mogu izgubiti velike na vrijednosti. Dakle, komisija bi u tom pogledu trebala učiniti nešto kako bi nadzorna tijela tu omogućila veću transparentnost kada je riječ o paketu za MPL-ove. Slažem se sa kolegom Papadimolisom a i drago mi je bilo čuti i mišljenje zelenih u nekim raspravama koje su se bavile zaštitom e, štediša i zaštitom onih koji su uzeli kredit u banci, a e, taj kredit bi se mogao iznenada naći u rukama špekulatora, recimo u Londonu, kojima nije u interesu očuvati gospodarstvo, već naprotiv igrati na prodaju kolaterala kako bi se ostvarilo što veću zaradu na takvim transakcijama. Dakle, trebamo biti doista oprezni i ne igrati na ruku špekulatore. to bi donijelo velike probleme u sadašnjem zakonodavstvu o dokapitalizaciji banaka i u slučaju donošenja rješenja za štedište i svega onoga što bi u političkom smislu moglo dovesti do problema kada je riječ o stabilnosti samog gospodarskog sustava. Dakle, malo je preuranjeno ovako agresivno ići na smanjenje rizika, jer bi se time moglo potaći špekuliranje, a i stvoriti velike probleme za štedište i za vlasnike tih kredita kojima bi banka mogla e, odnosno čije bi kredite banka mogla ustupiti špekulatorskim e, igračima koji bi samo imali interes u tome da ostvare zaradu na tim kreditima. Dakle, trebalo bi dati štedišama mogućnost da odkupe vlastiti kredit što prije i kako bi se spriječilo automatsko prebacivanje takvih kredita onima koji čak i djeluju, djeluju protu sustavu tržišnog natjecanja i Time bi recimo Europska središnja e, i u tom slučaju Europska središnja banka ne bi mogla niti mnogo učiniti. Dakle, u ovih nekoliko tjedana mislim da ćemo mnogo raspravljati među sobom. Vidim da postoji mogućnost e, i saranja zajedničkih stajališta i zahvaljujući tome nadam se da će parlament dobiti jedan zajednički tekst što će e, spriječiti također donošenje nepovoljnih propisa od strane neovisnih tijela koja bi zapravo imala jedinu ulogu da preuzme ovo zakonodavstvo koje mi donosimo. Hvala. Hvala Marko Zanni. Hvala gospodine predsjedniče i hvala izvjestiteljima na njihovim uvodnim riječima. Dakle, s obzirom na važnost e, ovog e, pitanja, mislim da ćemo morati poraditi na nekima od vaših stajališta koja se razlikuju, a čujem da i postoje druga mišljenja i također drugi prioriteti od strane različitih zemalja članica kada je riječ e, o nenaplativim kreditima i o izloženosti europskog bankovnog sustava ovakvim potraživanjima. O tome se mnogo govorilo. ali zapravo se nije previše obraćalo pažnju na same brojke i na glavne uzroke ovog stanja. Sada nije potrebno ulaziti u pretjerane analize, niti baviti se uvjetima na tržištu ili analizama koje bi razmatrale taj bankovni sustav koji se netransparentno ponašao. Glavni uzrok sadašnjeg stanja je svima očit, barem je to tako u posljednjih 8 ili 9 godina, a to je najveća gospodarska kriza s kojom smo se suočili u svojoj novijoj povijesti. Naravno je da su i banke osjetile posljedice toga u obliku MPL-ova. Evo, govorimo ovdje o smanjenju rizika i tu isto treba sagledati brojke. Dakle, izloženost e, lošim kreditima brojnih banaka u proteklih nekoliko godina se uvelike povećala upravo uslijed krize, ali u posljednje dvije godine došlo je do značajnog poboljšanja jer su iako skromno se ostvarili predubjeti za ponovno ostvarenje rasta. Mnoge banke i naročito velike banke koje su se mogle nositi sa tržišnim cijenama, odnosno cijenama koje su određivali veliki subjekti na tržištu, već su ustupile velike količine takve imovine i sada se moramo pozabaviti onima koji nisu se mogli nositi sa tako niskim cijenama i stoga su morali zadržati svoju razinu izloženosti. Evo, to će biti glavna tema kojom ćemo se baviti u svojem radu na ova dva predmeta. No, ovim novim propisima ne smijemo stvarati nove probleme i unositi nove poteškoće u jedan već vrlo osjetljiv europski sustav banaka. U radu na ovim predmetima morat ćemo s jedne strane se pobrinuti da se omogući lakša prodaja paketa MPL-a, a također i da pokrivanje gubitaka ne utječe negativno na same gospodarske subjekte i na banke. Biće zanimljivo razraditi jedan okvir e, za ova poduzeća koja upravljaju takvom imovinom. Jer oni koji zbog niskih cijena na tržištu nisu mogli prodati ili riješiti problem MPL-ova, moraju u svakom slučaju naići na susretljivost zemalja članica. Dakle, treba će nam jedan model za AMC-ove koji će riješiti odnos između banaka i država i banaka i privatnih subjekata. I posljednje što želim istaknuti i što su već naglasili i drugi kolege jest mehanizam e, za brzu reakciju kada je riječ o osiguranju štednje. Dakle, e, Dakle, taj odnos između e, kreditnih institucija i e, dužnika će morati omogućiti jednu vrlo visoku razinu zaštite potrošača. Hvala. Nitko se drugi nije javio za riječ. Dakle, Ester Lange ima riječ. svakom četiri minute. Da, ja neću iskoristiti sve četiri minute. Ova rasprava se odbila onako kako sam e, očekivala. Naravno, predstoji nam još mnogo rasprava i mnogo rada. Htjela sam nešto reći o tome da se nastoji e, potaknuti na insolventnost. Dakle, time e, ne želi reći da nemamo dovoljno zaštitnih mehanizama. Treba zapravo imati dovoljno zaštitnih mehanizama i to je cilj cijele priče i naravno da nam stvarno to treba. I kada je riječ o vansudskim nagodbama, nismo imali dovoljno vremena za e, razgovor o tome. To jest kontroverzno pitanje. Ali, e, gospodine Luke, ako ne budemo razgovarali o pitanju francuskih nagodbi kao što vi predlažete i ako budemo htjeli ubrzati pravne postupke, zapravo u ovom trenutku moramo priznati da nismo bili uspješni u raspravi o djelomičnom usklađivanju zakonodavstva o stečaju. Dakle, nije da želim e, se riješiti vansudske nagodbe koja je dala dobre rezultate u određenim zemljama članicama. Ja ću rado o tome razgovarati sama, ali čini se da niti alternativni prijedlog ne napreduje dobro. Zatim kada je riječ opet o vansudskim e, nagodbama i zaštiti potrošača, slažem se da nam treba visoka razina zaštite potrošača, ali molim vas pročitajte što komisija predlaže krediti, što uključuje i e, stambene kredite, su isključeni iz ovog dijela prijedloga. Dakle, slobodno me ispravite ako mislite da postoji prostor za to, ali e, mislim e, da su većina proizvoda za potrošača isključeni iz toga što uključuje i stambene kredite. Dakle, nemojmo sada naravno izbaciti do potpuno iz rasprave, ali u svakom slučaju hvala vam uh, kolege na vašim uh, prijedlozima i doprinosima. Hvala Ester. Ja ću također nastojati biti sažet. Samo ću odgovoriti na neke od komentara. Dakle, prvo Sandoru. Mislim da nije samo demagogija reći da želimo izbjeći buduće probleme. Dakle, trebamo nastojati ostvariti nešto što neće imati neželjene posljedice. I mislim da je u to u potpunosti u skladu sa e, nastojanjem da se donose i odgovarajuće odredbe o bonitetu. Dakle, mislim da je e, Sandor imao dobre napomene kada je riječ o razmjeru ovog pitanja, ali mislim da si je dao samo odgovor na vlastito pitanje, odnosno ako sa zakonodavnog stajališta razmotrimo čitavo pitanje zaliha. Dakle, mislim da ne možemo e, riješiti problem samo kalendarski. Dakle, trebamo učiniti ono što vi predlažete, odnosno trebamo biti dovoljno ambiciozni i u raspravi osmisliti jedno sustavno rješenje za čitav problem. Dakle, otvoren sam za to u načelu, A s obzirom na trenutak u kojem se nalazimo i s obzirom na različita stajališta među zemljama članicama i ovdje u ovom domu, mislim da možda nećemo moći to riješiti u potpunosti i žao mi je zbog toga. Bilo bi bolje da smo možda imali hrabrosti iznijeti jedan sveobuhvatni prijedlog i ja doista zahvaljujem komisiji na sveobuhvatnom pristupu, ali znamo da E, sama direktiva nije dovoljna za stvaranje tržišta. I ovaj e, propis o AMC-u je e, vrlo nedorečen koji jednostavno opisuje sadašnje stanje. Dakle, to je jedan put kojim se odlučilo ne krenuti. I zbog toga mislim da se trebamo držati obuhvata koji je određen akcijskim planom ecofin i koji predlaže komisija. Mislim da sam jasno objasnio načela. I Ester, eh, naravno da trebamo ozbiljno i realno pristupiti ovoj opasnosti od guranja malih i srednjih poduzeća u stečaj. Ne želim sada preuveličati problem, ali niti poricati njegovo postojanje. Osim toga, znam da i zemlje članice razmatraju različite mogućnosti, recimo uzeti u obzir različite mogućnosti, dakle kako razlikovati između poduzeća koja uredno posluju, ona koja su pred stečajem. No, definicija iz nacrta prijedloga je preuska, dakle također otvorena potraživanja trebamo smatrati e, potraživanjima koja su dijelom potraživanja poduzeća, koja su održiva i koja uz restrukturiranje mogu ostati na tržištu. Dakle, ne smijemo e, dopustiti to da se sve smatra MPL-ovima i da se to prebaci onima koji će ostvariti zaradu i koji će povratiti troškove na to. Dakle, mislim da je to pitanje za koje moramo priznati da postoje opasnosti i trebamo realno sagledati koja su moguća rješenja za takvo pitanje i treba naravno pri tome nastojati ponuditi jednostavna i pravedna rješenja. Dakle, ja sam spreman razmotriti kompromise i načine rješavanja ovog problema, ali u svakom slučaju dalje mislim da ova dva glavna pitanja, odnosno prvi stup ne može biti istovjetan drugom stupu i postojanje mogućih e, neželjenih e, posljedica su pitanja koja trebaju ostati u srcu ove rasprave i vidim da se i pregovaračka ekipa time bavi. Dakle, bez obzira na određeno neslaganje, mislim da je to ipak pozitivan znak i u sljedećih nekolika tjedana mislim da ćemo moći o tome razgovarati i eventualno doći do jednog provedivog rješenja. Inače, inače je to moje stajalište, nikako zakonodavstvo je bolje nego loše zakonodavstvo. No, u svakom slučaju mislim da ćemo iznaći dobro rješenje i da će ono biti veliki doprinos e, našem radu na smanjenju rizika. Evo, Dakle, razmatranje nacrta izvješća 22.10. Rok za podnošenje amandmana 26. listopada. Dakle, to je dosta blizu. No, mm, razgovarat ćemo o tome kasnije. Razmatranje amandmana 19. i 20. i 11. Glasovanje na Ekonu 3. prosinca. Evo, mislim da se trebamo držati ovog kalendara, osim ovoga pitanja roka za podnošenje amandmana, no u svakom slučaju hvala Ester i hvala svima na ovoj vrlo korisnoj prvoj razmjeni mišljenja. Sada možemo prijeći na sljedeću temu koja, kao što znate, nije glasovanje, nego važan izbor prvog potpredsjednika jer kao što ste možda čuli, 29. kolovoza Pučani su izabrali Markusa Ferbera za novog koordinatora, dakle čestite Markusu Ferberu. I nakon što je imenovan za koordinatora, gospodin Ferber je dao ostavku na položaj prvog potpredsjednika odbora EKON. Dakle, možemo pristupiti sada izboru novog prvog potpredsjednika. Trebam imenovati sada zamjenike koji će sudjelovati u glasovanju. To su imena koje ću sada navesti. Uh, Brando Benifej, Ashley Fox, Liv Virnik, Sofie Veldt, Paloma López Bermejo. Um, uh, I will now verify that the quorum uh, has been reached. Evo, potvrđujemo da imamo kvorum, 16 članova. Hvala tajništu. Dakle, Pozivam vas na iznošenje imenovanja za prvog potpredsjednika. Ludek, izvoli. Hvala u ime Pučana. Htio bih eh, predložiti gospodina Branhajsa. Hvala. Pristaje li kandidat na imenovanje? Da, pristajem. Izvrsno. Znam da je kandidat eh, punopravni član odbora Ekon također e, je ispunio izjavu o financijskim interesima. Dakle, mislim da možemo sada pristupiti izboru aklamacijom. Congratulations, Brian. Čestitke Brianu. Izvoli. Samo želim zahvaliti osobi koja me je predložila, Ludeku i klubu koji je istaknuo moje imenovanje i koja god bila moja mišljenja o ovim predmetima o kojima ovdje raspravljamo u ovom domu, mislim da ćemo se u sljedećih deset mjeseci dobro slagati, raditi partnerski i u dobroj suradnji ka najboljem mogućem ishodu i radujem se budućem radu sa vama i sa kolegama. Hvala vam. Hvala Brajane. I ja također se radujem budućoj suradnji s vama. Dakle, ovime proglašavam kandidata izabranim aklamacijom. Hoćete li nam se priključiti ili... U redu, razumijem. Dakle, ovoga puta ćemo učiniti izuzetak od uobičajene prakse. Dakle, naš prvi potpredsjednik će ostati ipak u redovima zastupnika, no još jednom eh, svejedno čestitke Brajanu, a sada prelazimo na glasovanje. Pa, prvo molim da testiramo. Evo uređaj, otvaram glasanje, test, test. couple of colleagues to vote. One who vote yet? Please, is it test. Vote. Još uvijek e, glasamo, ali netko nije probao. Dobro, evo završavamo testiranjem. Dobro, zatvaram glasanje. Thank you. So now uh, we uh, start with... Dobro, a sada krećemo na glasanje o prijedlogu uredbe PEPP-u izvjestitelj Sofin Tveld. Pervanš, želim nešto reći, izvolite. Hvala. Glasat ćemo sada o ovom vrlo važnom prijedlogu e, koji je dio značajnog zakonodavnog paketa što ga predlaže komisija. I jasno mi je da svi žele da se što prije otvore pregovori s vijećem kako bi ovaj prijedlog zaživio. U međuvremenu moram reći da se radi o značajnom prijedlogu jer se njime želi stvoriti novi sustav mirovina za sve europljane. Na e, plenarnom sastanku odbora nismo raspravljali o ovome o čemu ćemo sada glasati i hvala vam predsjedniče. Dakle, E, da mi sada dajete riječ u tom smislu, nam se će da ga dati izvjestiteljici. Dakle, moj klub zastupnika naravno neki su bili tu ponekada neki nisu svatko je nekako uzeo svoju metodu rada, ali naš klub zastupnika nije imao pravo prije danas poslje podne, dakle nije imao mogućnost da se prije poslje podne zapravo izjasne o samom prijedlogu. Neću se sada vraćati o tome što je najvažnije za ovog ili onog zastupnika ili pak na metodu rada. Međutim, ipak želim reći nekoliko stvari a to je nadležna vlast, te nadležno tijelo koje će se baviti ovim prijedlogom ebp a dakle paneuropskog mirovinskog proizvoda i spominjanje ESME. E, mnoge brine su slobodno e, pružanje usluga kad se radi o mirovinama, ali i politički je važno da kada se radi o e, slobodnom E, kretanju usluga po pitanju mirovina, da je to jasno i opa, a ne esma. Drugo, po pitanju definicije kapitala, postoji rizik da definicija koja stoji ovdje u, pri, u članku drugom, stavku 21. ne omogući umirovljenicima da povrate e, cjelokupni dio nominalnog kapitala e, koji su napravili u trenutku kada su sklopili ugovor. Parlamentarni život, kada se radi o tako bitnim aspektima, je takav da kad se radi dakle, o bitnim stvarima da mi želimo sada dati usmeni amandman o e, članku B i to moram sada odmah reći i na kraju želim reći da nemamo ništa protiv, dakle ne ulažemo prigovor na usmeni amandman zelenih i da se želimo o tome jasno e, e, izraziti Sofiji. Hvala, da. Ja bih zahvalila izvjestiteljima u sjeni E, osoblju koji su doista naporno radili prošle godine. I ono što sad pred nama je vrlo kompleksan, ali dobro uravnotežen kompromis. Ovo je vrlo osjetljivo pitanje, sva svjesna sam toga. No mislim da ono što smo ovdje postigli doista vrijedi potpore svih, e, uključujući dakle sve klubove. mislim da su svi klubovi E, postigli dovoljno i puno su postigli e, svojim amandmanima koji su prihvaćeni. Dakle, trebali smo glasati prije ljeta, to je bilo, glasanje bilo odgođeno, imali smo dva dodatna mjeseca da svi iskoriste priliku da raspravljaju u klubovima, daju alternativne prijedloge i tako. Onda smo ponovno sjeli pregovarati postigli sporazum prošlog utorka, i kompromisni predlozi dostavljeni su u sredu ujutro i slažem se sa Permonš e, da bi uvek trebalo biti dovoljno fleksibilnosti u procesu za to da se uključe neke ideje iz posljednjem trenutku. No mislim da postoji i nešto što bi se moglo za transparentnošću procesa, da se kolegama dade mogućnost e, odgovora i odgovora na nove prijedloge ideje. I jedan novi element koji nije uopće spomenut tijekom protekle godine je iznesen danas poslje podne u e, smislu usmenog garantmana i crvene linije. E, Primjerno na znanje, ja evo, predlažem da idemo na glasanje i mislim, nadam se da SED može pred, e, podupriti predlog kakav je kako bismo mogli ući kasnije ovog mjeseca u triologiji i zaključiti, nadam se, do kraja godine. I nadam se da kao centristički pripadnik centričkog političkog pokreta da e, mislim da bi svi mogli ovo podupreti jer to je a, ambiciozni prijedlog ide dalje od zaključaka vijeća u tome što je više europske po svojem e, smislu daje bolju zaštitu, bolje mogućnosti za pružatelje i puno elemenata koji se odnose na održivosti, socijalna pitanja i tako dalje. Tako da mislim da je to doista sveobuhvatan prijedlog koji vrijedi podržati i pozivam što je više moguće kolega da glase za. Hvala. Hvala, Brian. Pa ako mogu samo kratko prokomentirati u ime EPP. E, želim se složiti sa izvjestiteljem recimo u ovom pitanju. Pregovori su doista bili kompleksni e, teški. Svi su klubovi iskazali fleksibilnost kako bi došli do ovog paketa do kojeg smo došli prošlog tjedna. a e, e, ja sam dobio potporu svog kluba da se složimo s njime temeljem teksta koji je dostavljen e, prošlog tjedna. Sad je doista jako kasno da se uvede amandman koji nikad nije predložen i zatim nikad nije niti konkretno raspravljan tijekom pregovora. I zato postoji postupak i postupak e, zahtjeva minimalni prag da se uopće može iznijeti e, usmeni amandman, ali svi klubovi koji su se složili sa paketom su neke kompromise iznijeli, ima stvari koje nam se ne sviđaju, koje sam i ja možda propitavao i tako ali mislim da uh, u ime ovog paneuropskog proizvoda kao što ste sami rekli predsjedniče, ovo je ključni dio agende za CEMU, nečeg pozitivnog za e, ljude koji gledaju prema svojoj mirovini u budućnosti svuda u Europi. Što se i e opet tiče, znatni su kompromisi izneseni. Ja, Europa je e, ključna agencija u arhitekturi Europske unije koja se bavi mirovinskom politikom i postoje na neke stvari koje meni isto bilo teško prihvatiti što se tiče validacije i tako dalje. Ali u ime kompromisa to smo prihvatili, kao i definiciju kapitala. A sad mislim da imamo definiciju e, koja je stvarna e, i koja funkcionira u stvarnom svijetu i koja može e, pomoći građanima i omogućiti veću transparentnost sve. Svi smo morali pristati na neke kompromise, ali sada nešto tako kasno iznijeti kao prijedloga, moji kolege su mi dali mandat da to radimo je temeljem onoga što smo imali je doista teško. Tako da molim da si uzmu to na umu kad budemo glasali. Dobro, možda najbolji način da to razriješimo i jedini način koji imamo jest da glasamo. Pa za prva tri amandmana koji se odnose na legislativnu rezoluciju. Krećemo sa glasanjem skupno, znači 177, 178, 179 koji traže povlačenje predloga komisije. Ako su usvojeni, naravno da tu stajemo, ne. ako se odbiju ove amandmane, onda E, se to neće zabilježiti u konačnom izvješću, znači e, rezultat poimeničnog glasanja ovdje. Dobro. Dobro, skupno 177, 78 i 79 za. Ne, nije ovo elektronički, da? Dobro, piše mi, ali presitno. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbije se, dakle kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, kompromis B sa usmanim amandmanom e, SID-a, gospodin Buke. Ja prigovaram amandmanu, možete pitati kolege imaju li prigovor ili ja amandman vidio nisam. Da, amandman mogu pročitati. Transparentno što radi je da se doda, dakle... return on those contributions if positive uh, calculated on the basis of amount investable after deduction of the overall cost and fees instead of fees charges and expenses um, if positive means that you uh, if positive znači da se dobit na kapital i return on investment se dobio, eh, dodaje, ako je negativan se ne odbija. Znači ovo drugo je eh, usklađivanje definicije. Uh, ima prigovor, trebam četiri ruke. Imam. Dakle, usmeni amandman se odbija. Dakle, glasamo o kompromisu. Ne, jer to se ne glasa, izglasava uopće. Da, za kompromis B možemo ići na elektroničko, odnosno poimenično, jer ste to zatražili ime SED-a, dobro. U redu. Znači, brojčano je to u redu, znači možemo poimenično kompromis B. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram. Usvaja se 22 za, 4 protiv, 21 suzdržani. Kompromis C. Tko je za? Protiv, suzdržani. Usvaja se kompromis D za, protiv. Ne oproste, kompromis D s usmenim amandmanom zelenih. Niko ne prigovara. Sa, dakle glasamo sa za, zajedno sa usmenim amandmanom, ali ne. Ja imam e, prigovor jer ne znamo koji je to amandman. Znači vi ne znate koji je to amandman. To je brisanje točke F članka 5 stavak 1 znači alternativni investicijski i upravitelj alternativnog investicijskog fonda i tako dalje. Na evo čitam, čitam kako glasi točka F članka 5 stavka 1. vas. je htio nešto reći. Ne, svi imaju to na glasačkom popisu, dakle ne znam e, šta band gleda, ali to je zapravo rečeno iz se. Da, da, dobro. Ovaj, nešto drugačije. Nije to onaj isti usmeni jedan dan kakav ima SED. Čudi me evo da to nije na vašem popisu. In my voting list as well. Also in the EPP. So you have a... Yeah, now did you find it, Bernd? Just to... Jeste li našli, Bernd? Bernd, jeste našli? Da, dobro. Da, možete da imate prigovor, ne zapravo na temelju da je to novo, jer očigledno nije to nije isto kao ono što smo raspravili. Dakle, prigovarati možete, ali... Sad pitam. Znači sad nemate prigovor. Dobro, kompromis D s usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Provjeravam elektronički, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, glasamo bez usnovnog amandmana. Kompromis D e, za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis E. Možemo li provjeriti prethodno? Kompromis D provjera. Velika većina nije zapravo potrebna, ali dobro, otvaram glasanje. Kompromis D. Ja. Zatvaram usvaja se. Kompromis E, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, smo glasali, ne, to je bio EA. a yes, in favor, against abstentions adopted. Da, kompromis F, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis G, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis I za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis J za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis K za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis L za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 535 e, za, protiv, suzdržani, Usvaja se kompromis 536 za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 90 za, protiv, provjeravamo 90. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se sa tri glasa. 95 imko, tko je za, protiv, suzdržani. Ne, provjeravamo 95 imko, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 26 za, 23 protiv, kompromis M za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis N za, protiv suzdržani usvaja se, kompromis O za, protiv, i usvaja se. Kompromis P s usmenim amandmanom, ne novim, za, protiv, provjeravamo, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 24 na 22, s tri suzdržana, kompromis kvet tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis R, za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis S, za, protiv, suzdržani, usvaja se, T, za, ne, oprostite, kompromis T, s usmenim amandmanom, za, protiv, Provjeravamo. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se za jedan glas. Dakle, kompromis T bez usmenog amandmana za protiv suzdržane svese Kompromis U za protiv suzdržane svese, Kompromis V za protiv suzdržane svese, se. Kompromis duplove za protiv suzdržani usvaja se kompromis x za protiv suzdržani usvaja se kompromis y za protiv suzdržani usvaja se kompromis z za protiv suzdržani usvaja se kompromis aa za protiv suzdržani usvaja se kompromis ab za protiv suzdržani usvaja se kompromis ne ovo je povučen. Kompromis AD za, protiv, suzdržani, u Kompromis E, AF za, protiv, suzdržani, svase. se. Amandman 138 IMKO za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 670 e, za, protiv, mislim da, da se odbija, ali provjeravamo 670. Zatvaram. Odbija se. Kompromis AG za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AH za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AA plus AK e, usvaja se. AJ usvaja se. 704 za, protiv Provjeravamo, otvaram 704. Vote is closed. Zatvaram, odbija se za dva glasa. 23 na 25. AL za protiv suzdržano svese, se. AN za protiv suzdržano svese, se. Amandman 631 plus 903 e, do 905 e, skupno za, protiv, suzdržani, provjeravamo elektronički. Zatvaram. Odbija se kompromis AN za, protiv, suzdržani, usvaja se. Eh, Ample 128 za, protiv suzdržani provjeravamo. Otvaram glasanje. 128 Ample. 128 Ample. Ne moramo provjeravati. Zatvaram. Odbija se. 158 Imko za Provjeravamo 158 imko. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis AO za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AP s usmenim amandmanom zelenih za protiv suzdržani odbija se. Provjera, otvaram glasanje. Zatvaram. 30 na 19. A bez usmenog amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis AQ za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AR za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AS za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis ASA za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AT za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AU za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AV za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A duplove za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A x za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis A y za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis AZ za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis BA za protiv suzdržani usvaja se. BB za protiv. Provjeravamo otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. E 893 za, protiv. Odbija se provjera. Provjera 893. Zatvaram. Odbija se. Amandman 894 na isto 895 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis BC za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 897 do 902 za protiv provjeravamo. Zatvaram. Odbije se. Kompromis BD za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 167 i IMKO 196 za protiv provjeravamo. Zatvaram. Usvaja se. 26 do 22, kompromis BE za, protiv, suzdržani, usvaja se. 913 za, protiv, provjeramo, otvaram glasanje, 913. Zatvaram. Odbija se. 914 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ne, provjeravamo. 914, otvaram glasanje. 914, dakle ponavljam 914, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1, 180 za, protiv suzdržani odbija se. E, Ampel 1 za, protiv Provjeravamo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis BF e, za protiv suzdržani usvaja se. 190 za protiv suzdržani odbija se. IMKO 2 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman E, Sljedeće stranice 186. Da. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 187 za, protiv, suzdržani, odbija se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, protiv, suzdržani, odbija se. mp za, protiv, ne provjeravamo. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se 25 na 23. 193 za, protiv suzdržani odbija se, 196 za, protiv suzdržani odbija se, 197 za, protiv suzdržani odbija se, 199 za, protiv suzdržani odbija se, MP5 za, protiv, suzdržani, provjeravamo, pet, otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. Empol broj 7. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Empol 8. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Empol 9. Za, protiv, suzdržani odbija se. Ample 10 za, protiv, suzdržani odbija se. Ample 11 za, protiv, suzdržani usvaja se. Ample 12 za, protiv, suzdržani odbija se. 228. E, u blok od odbija se, 209 za, protiv suzdržani odbija se, imko 5 za, protiv suzdržani provjerit ćemo, otvoran glasanje, imko 5. Zatvoran glasanje. Odbija se. Imko šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Imko sedmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Po 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni BG za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 221 za, protiv, suzdržani, e, dakle provjera. Zatvaram glasanje. Odbija se. 213. za protiv suzdržani odbija se. 214. za protiv suzdržani odbija se. 215. za protiv suzdržani usvaja se. 217. za protiv. Provjerit ćemo 217. Ample 14. su identični. Zatram glasanje. Odbija se 218. Zati protiv suzdržani odbija se. Imko 6. Za protiv suzdržani odbija se. Imko deveti Za protiv suzdržani odbija se. Imko 10. Za protiv suzdržani odbija se. Imko 11. Za protiv suzdržani odbija se. 219. Za protiv, provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 26 naprema 23 glasa. Ostatak se ne razmatra. Sada 222. imsko 14. Za protiv suzdržani usvaja se. Empel 15. Za protiv suzdržani odbija se. Imko 13. Za protiv provjerit ćemo. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Empol 17 za protiv suzdržani odbija se. Imko 16 za protiv suzdržani Provjera. Otvoran glasanje. Zatvoram glasanje. 23 glasa za, 22 protiv, dakle usvaja se. 217 za, protiv, provjera. Zatvaram glasanje odbija se 25 naprema 24, imko 15. Provjera. I otvoram glasanje. It 26 to 20. Zatvaram glasanje 26 naprema 23. A sada prelazimo na osmi za protiv suzdržani odbija se. 226 za protiv suzdržan odbija se, 227 za protiv suzdržani odbija se, imko 17 za protiv suzdržani usvaja se, 228 za protiv suzdržani odbija se, 9 za protiv. Provjera, otvaram glasanje, provjeravamo 9. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se 229 za protiv suzdržani odbija se, 230 za protiv suzdržani odbija se, 231 za protiv suzdržani odbija se, imko 18 za protiv suzdržani odbija se, imko 23 za protiv, dakle provjerit ćemo, otvaram glasanje. Vote is closed za glasanje odbija se 26 naprema 23. Imko 19. za protiv suzdržani odbija se 232. 19. za eh, Pa to sam i rekao, 232. i 19. Jesam li pogriješio? We voted IMCO 19. Glasali smo u IMCO 19. Da, 232 i EMPL 19. To sam i rekao. Dakle, za, protiv, provjera. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Compatible 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 2, 3, 4 i Ample 20. Provjera. Reject. Odbija se 235 za protiv suzdržani odbija se. 236. za, protiv, suzdržani, odbija se. 10. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11. za, protiv, suzdržani, odbija se. 237. za, protiv, provjerimo 237. otvoran glasanje. Vote is closed rejected 238 in 238 za protiv provjerit ćemo otvaram glasanje zatvaram glasanje odbija se 26 glasova prema 23 imko 20 za protiv e, provjeravam imko 20 Otvoren glasanje Zatvoram glasanje. Odbija se 12 za, protiv, suzdržani odbija se 239 za, protiv. Provjerit ćemo, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se 240 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imko 21. za, protiv, suzdržani, odbija se. 241. za, protiv, suzdržani, odbija se. 242. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjerit ćemo 242. amandman. Zatvoram glasanje. Usvaja se 21 glas prema 19. 243. za, protiv, suzdržani, odbija se. 244. za, protiv, suzdržani, odbija se. 245. za, protiv, provjeravamo 245. amandman. Zatvaram glasanje. Evo. Dakle, zatvoram glasanje. Usvaja se. kolege iz odbora LIBE nemaju pravo sudjelovati u glasanju, osim naravno ako nisu zamjenski članovi odbora EKON. Bitno je dakle da ravnotežu među pojedinim odborima ovim ne narušimo. Međutim, do sada sve teče glatko i nismo dakle e, premašili e, potrebne brojke. Dakle, 246. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 14. za, protiv, suzdržani, odbija se empol 22. za, protiv 22. dakle empol otvoran glasanje. Still a lot of colleagues to vote. You Zatvaram glasanje. Odbija se jednim glasom kompromisni amandman BH za protiv suzdržani usvaja se. Imko 25. za protiv suzdržani odbija se. 255. i Empol 26. za protiv suzdržani odbija se. 256. za protiv. Provjerit ćemo 256. amandman. Otvoran glasanje. Evo, dolazimo od maksimuma, imamo 61 glasača. Ne, jedan je e, kolega prekobrojan. There Imamo dakle jedan glas previše. Tu mi piše 62. Oprosti, ali može funkcionirati jer u stvarnosti e, je broj glasa 54. Zatvaram glasanje. Mislim, ova situacija je prilično neuobičajena, i jednaki broj glasova za i protiv, dakle odbija se 26 prema 26. Imko 27. za protiv. Provjerit ćemo 27. amandman odbora Imko. otvaram glasanje. Tri socijalista su prekobrojna. Three S&D too many. Now we are one S&D too many still. Now is fine. Vote is closed. Zatran glasanje. Dakle, usvaja se. 257. Empel 27. Tko je zaprotiv suzdržani usvaja se. 258. zaprotiv suzdržani odbija se. Imko 28. zaprotiv suzdržani odbija se. 16. za, protiv, suzdržani usvaja se. 259. usvaja se. A sada prelazimo na 261. Tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Empol 28. Tko je za, protiv, provjera i to dakle u bloku s čitavim nizom drugih amandmana. Otvaram glasanje. Vote is closed. Is Zatvaram glasanje, usvaja se. 264. Tko je za? To je amandman Pučana, broj 264. Za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Vote is closed. Is Zatran glasanje odbija se 17. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Za protiv suzdržani odbija se 18. Tko je za? Protiv provjerimo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Imko 30. Ne, ne, ovaj se usvaja, pa onda idemo na 266. Za protiv suzdržani e, odbija se. Imko 31. odbija se. Empol 31. Za protiv, e, odbija se. Empol 32. Za, protiv, provjerit ćemo Empol 32. Otvoram glasanje. Vote is closed. Zatvoram glasanje. 27 naprama 27, dakle odbija se. Imko 32. koji je dakle kompatibilan za protiv suzdržani usvaja se. Ima 33. za protiv suzdržani odbija se. Empol 23. za protiv provjerit ćemo Empol 23. Za bolje, dakle, da provjerimo jer se eto broj glasača promijenio. Zatvaram glasanje. Odbija se 30 napravo 25. Kompromis BHA za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 270. Imko 35. za protiv suzdržani usvaja se. Imko 36. za protiv suzdržani Bolje da provjerimo jer ne vidim dio dvorane. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Ample 33. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo Ample 33. Otvaram glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Otpada samo i, ne razmatra se samo jedan, dakle 272. Usvaja se. Kompromis B i za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 278. za protiv suzdržani odbija se. 279. za protiv provjerit ćemo. 279. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 281. Za. Protiv. Trebali smo istu većinu, osim ako ne želite da provjerimo. Provjerit ćemo 281. Zatvaram glasanje. Odbija se istom većinom. Sada 280. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. je i 282. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromisni BJ za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni BK za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 229 222 92 otvoran glasanje usvaja se s jednim glasom većine. Sada dakle idemo na 294. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Ne vidim cijelu dvoranu. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje odbija se. Kompromisni BL za protiv suzdržani usvaja se. Imko 41 za protiv provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 303. za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Isti broj glasova za i protiv, dakle odbija se 304. za, protiv suzdržani odbija se. Imko 42. za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni BLA za, protiv suzdržani usvaja se. Empl 43. za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. za, protiv. Provjerimo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Empl 44 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Vote is closed. Reject. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni BN za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni BN za protiv suzdržani usvaja se. Imko 47 za protiv provjera, otvoren glasanje. Vote is closed. Adopted IMCO 48. IMCO 48. Za. Ovog puta ECR protiv. Suzdržani odbija se. Kompromisni BO za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 24. Ko je za? Protiv? Provjerit ćemo 24. otvoran glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje. Odbija se. 312. Tko je za? Provjerimo 312. otvoran glasanje. Vote is closed. Adopted. Zatvaram glasanje, usvaja se IMKO 49, za protiv suzdržani odbija se, EMPL 48, za protiv suzdržani odbija se, 319, za protiv suzdržani odbija se, 26. je Ample 49. za protiv suzdržani usvaja se. 27. za protiv suzdržani usvaja se. 320. za protiv suzdržani odbija se. 28. za protiv suzdržani usvaja se. 321. za protiv suzdržani odbija se. Kompromisni BKV za protiv suzdržani usvaja se. 30. imko 52. za, protiv, usvaja se, ali ako želite provjeriti, provjerit ćemo. Vote glasanje. Usvaja se i to s jednim glasom većine. Prema tome je bilo ispravno provjeriti u ovom slučaju. 31. imko 33. za protiv suzdržani usvaja se. 323. tko je za protiv suzdržani odbija se. 324. je po 50. za protiv suzdržani odbija se. 326. za protiv suzdržani odbija se. 327. za, protiv, suzdržani, usvaja se. po 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 328. za, protiv, suzdržani, odbija se. Empl 52. za, protiv, suzdržani, odbija se. Empl 53. za, protiv, suzdržani, odbija se. Empl 54 za, protiv suzdržani usvaja se, imko 50 za, protiv. Imko 54, oprostite, imate pravo za, protiv suzdržani usvaja se. Ostatak se ne razmatra, prema tome Empol 55, za, protiv suzdržani usvaja se. 330 e, se ne razmatra. Sada glasamo o prijedlogu u komisije u cjelini s ovim amandmanima i to poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvoje se s 29 glasova za, 10 protiv i 17 suzdržanih glasova. A sada amandman 176 je o zakonodavnoj rezoluciji, Zaprotiv odbija se. A sada govori, glasamo o odluci da se uđe u interinstitucionalne pregovore i o sastavu e, pregovaračke ekipe i to poimenično i otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 47 glasova za, 8 e, protiv i jedan suzdržani glas. Imamo dakle ovdje kvalificiranu vešćinu i čestitam dakle izvjestiteljici. So, uh... Budući da malo kasnimo, izmijenit ćemo redoslijed, tako da ćemo sada glasovati o predmetu Ekon i Libe, da vas ne zadržavamo ovdje. Uh, uh. A onda ćemo naša preostala glasovanja odrediti zasebno.